Ja, liebe Kolleginnen. Drage kolegice, dragi kolega. Jer vidim da su danas prisutne samo kolegice. Trebali bi sada započeti. Vjerojatno će uskoro nam se pridružiti i ostali kolega. Što se tiče prve točke dnevnog reda, moram vam priopćiti sljedeće. Izvješće gospodina Peter Lizea pod točkom 10 dnevnog reda se prebacuje na 18. rujna. Dakle, to je točka dnevnog reda broj 10, 18. rujna. Druga točka dnevnog reda, priopćenje predsjednika. Imamo sve jezike i hrvatski jezik na raspolaganju, estonski, malteški nemamo na raspolaganju. Dakle, sve jezike osim estonskog i malteškog. Zatim vam moram priopćiti da će drugi trijalog o civilnoj zaštiti i mehanizmu civilne zaštite se održao. Gospođa Gardini je izvjestiteljica za tu temu. 8. lipnja je održan sastanak, a završni trijalog će se održati u rujnu. tako da ćemo to pokrenuti. Imamo radionicu e-zdravlje koja se održava 24. rujna ujutro. Još ćete primiti posebno pozivnice. I četvrto priopćenje. U 15 sati imamo grupu posjetitelja kolege Brite u ime mladih liberala iz sjeverne Njemačke. Oni će nam se pridružiti u 15 sati kada ćemo započeti sa glasovanjima. Želim podsjetiti sve kolege da danas imamo stvarno dosta popunjen program, posebice popodne što se tiče glasovanja. Molim vas donesete svi vaše glasačke kartice. Neću ovaj put dozvoliti glasovanje bez glasačkih kartica. Bilo da su krive cipele ili nešto drugo, neće biti glasovanje bez glasačkih kartica, jer imamo toliko toga na programu da moramo sažeti proceduru što je više moguće. Prelazimo na točku dnevnog reda broj 3. Želim srdačno pozdraviti ministra okoliša trenutnog litavskog predsjedništva, gospodina Valentinas Mazuronisa imamo mogućnost da održamo našu razmjenu mišljenja danas. Imamo mnogo toga na dnevnom redu, mnogo zakonodavnih dokumenata koje nam predstoje i koje možemo završiti u sljedećih šest mjeseci. Uvodno sam rekao da zapravo nemamo problema, već samo mnogo mogućnosti i izazova koje možemo svladati zajedno, jer posebice na području zaštite okoliša, i, okoliš općenito te zaštite potrošača, to je ono što je u nadležnosti našeg odbora i e, to je nešto što se tiče 500 milijuna građana Europske unije, te u tom smislu uvijek moramo nešto i dati i dobiti. Imamo na dnevnom redu e, stakleničke plinove, imamo temu backloadinga gdje smo prošli tjedan glasovali upravo o toj temi i mislim da se naša stajališta dosta preklapaju, iako postoje još dva dvoje, nacionalnih izbora u pojedinim zemljama članicama. I ja sam unaprijed rekao da sam spreman početi sa pregovorima već preko ljeta. Te time želim naznačiti da je u našem interesu da što prije pokrenemo završetak ovog dosija. No imamo i druge pakete koje nas očekuju, na primjer paket o kvaliteti zraka koji nam treba stići iz komisije tu očekujemo taj dosije sa zanimanjem. A imamo i neke točke gdje smo postigli sporazum u postupku dijaloga prije svega što se tiče automobila i ugljičnog dioksida gdje je parlament svao dao mnogo toga, gdje smo izašli mnogo u susret vijeću, ali gdje zbog pritiska jedne zemlje članice u koaliciji sa drugim zemljama članicama je na kraju došlo do odgode. I ja moram reći da u mojih osam godina koliko sam zastupnik Europskog da nisam to doživio, da smo mi došli do dobrog kompromisa, da je svako morao nešto ustupiti i da je zatim taj kompromis jednostavno raskinut. Mislim da je to stvarno šteta i nadam se da ćemo se ponovno moći vratiti na normalni put, da ćemo imati okvirne uvjete za naše klimatske ciljeve, prije svega što se tiče automobilske industrije za 2020. godinu, a isto tako i neke pokazatelje kako će se to s time ići dalje. Jer ako se to ponovno odgodi, onda imamo dosta veliki vremenski problem, zato što do ožujka, travnja moramo sve završiti što imamo od zakonodavnih dosija i dakle prvo čitanje mora biti do tada završeno. Ako se to odgodi dalje, onda će to trajati još mnogo duže prije nego što to postignemo. Mislim da to nije u interesu niti parlamenta, niti vijeća i stoga bismo idućih šest mjeseci morali iskoristiti za to da intenzivno otvorene dosije, ali i druga otvorena pitanja završimo, da zatvorimo te rupe i da dosjeji što prije budu pretočeni u pravo zakonodavstvo te da mogu stupiti na snagu. U redu sada vidim da ima više kolega i sada bi predao riječ ministru na njegovom izlaganju a zatim ću otvoriti krug govora za koordinatore, te zatim svim ostalim kolegama. Gospodine ministre, imate riječ, izvolite. Thank you, dear chairman. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala svim sudionicima ovog e, sastanka. Hvala vam što ste pronašli vremena da dođete na sastanak. I hvala svima što ste mi dali priliku da vam kažem nekoliko riječi o našim glavnim prioritetima za vrijeme litavskog predsjedavanja. Te na kraju vam želim zahvaliti e, na tome što imam mogućnost doznati vaša mišljenja, vaša stajališta o ovim pitanjima na kojima ćemo raditi zajedno u sljedećih šest mjeseci. Ponosan sam što je e, litavski jezik jezik Europske unije i htio bih nastaviti svoj uvod i zapravo svoj, e, svoje izlaganje na tom prekrasnom starom jeziku. Pirbenike, Poštovani predsjedavajući, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Za početak litavskog predsjedništva vijećem mi predstoji velika čast da vama, članovima Europskog parlamenta, zaštitnicima temeljnih načelja Europske unije, mogu prikazati naš program za drugu polovicu 2014. godine. Navešu naše zajedničke ciljeve i naše zajedničke zadatke. Prije nego što krenem na prioritete našeg predsjedništva, se želim zahvaliti Irskoj za izvrsni rad i za značajne rezultate tijekom njihovih predsjedništva u prvom semestru 2013. godine. Mi ćemo nastaviti sa radom i sa provedbom našeg programa u okviru trojnog predsjedništva. Želim isto tako iskreno zahvaliti na interinstitucionalni dogovor koji se tiče sedmog akcijskog programa za okoliš. To je jedan od važnijih strateških dokumenata gdje smo donijeli konkretne ciljeve za provedbu buduće politike zaštite okoliša. Uska suradnja između zemalja članica je od odlučujuće važnosti kako bi kvalitetno funkcionirala institucija Europske unije. I to je jedan od razloga za, zbog kojih želim isto tako čestitati i Hrvatima na pristupu Europske unije. Ja sam siguran da će oni postati punopravnim članom Europske unije i da će doprinijeti razvoju sigurne i prosperitetne Europe. Stvaranje otvorene Europe i Europe koja je usmjerena na gospodarski rast je nešto što će biti u središtu našeg predsjedništva, a to se održava i u našoj agendi zaštite okoliša. Možemo biti s pravom ponosni da su naši zahtjevi i standardi za zaštitu okoliša najstrožiji na cijelom svijetu, a to bez vas, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, nikad ne bismo uspjeli postići. I toga cijenimo svaku priliku da možemo zajedno raditi na poboljšanje naše politike zaštite okoliša. Provedba europskih strategija za, e, za Baltičku regiju je isto tako jedan od važnijih ciljeva našeg predsjedništva. Utoliko više što je to prva makroregionalna strategija, čija ideja je upravo proizašla od strane Europskog parlamenta. Zahvaljujući vašoj inicijativi će se ostvariti uska suradnja na području zaštite okoliša sa posebnim fokusom na gospodarski razvoj i na stvaranje radnih mjesta. 11. i 12. studenog ove godine će se u Vilnusu održati sedmi forum strategije za regiju Baltičkog mora gdje će se raspravljati o daljnjem razvoju te strategije te isto tako o načinu na koji se može provesti politika zaštite okoliša. Jedan od glavnih prioriteta našeg predsjedništva isto tako to da se osiguramo da imamo učinkovit i glatki postupak za e, donošenje političkih odluka. Vrlo nam je drago što sudjelujete u pojašnjenju zakonodavnih e, prijedloga na temelju kojih predsjedništvo radi i nadamo se da ćemo s vašom podrškom uspjeti sladati sve izazove i tako doprinijeti Europi koja će biti stvarno zastupnica zaštite okoliša. Također se želim zahvaliti izvjestiteljima na našim sastancima, te isto tako na mogućnosti da saznajemo aktualno stajalište parlamenta o temama koji su u tijeku. Sada želim preći na glavne prioritete našeg predsjedništva i kratko ih navesti. Jasno je da je pitanje promjene, klimatskih promjena nešto što se održava na mnogim područjima, pa i u gospodarstvu, u energetiki, u, na sektoru transporta i, i poljoprivrede. Nadamo se vašoj suradnji na provedbi jednog od glavnih ciljeva našeg predsjedništva, a to je usvajanje uredbe o floriranim stakleničkim plinovima. Nadamo se da ćemo doći do sporazuma između vijeća i parlamenta i to već pri prvom čitanju. Ovaj pravni akt Europske unije će moći dati jak signal međunarodnoj zajednici što se tiče 25. sastanka stranaka protokola iz Montreala, te isto tako što se tiče 19. konferencije o klimatskim promjenama UNA. naroda. Jasno nam je koliko je važno isto tako e, prijedlog za genetske resurse i njihovo korištenje, te isto tako ravnopravna raspodjela na temelju protokola iz Nagoje i tu se nadamo da ćemo postići sporazum s parlamentom pri prvom čitanju. Sve ćemo uložiti kako bi Europska unija i njene zemlje članice, protokol iz Nagoje, već prije prvog sastanaka stranaka e, ratificirala. Konferencija koja će preuzeti zadaću sastanka stranaka iz Nagoje i to je upravo jedan od naših glavnih prioriteta. Usvajanje uredbe o pristupu genetskim e, resursima bi se isto tako moglo shvatiti kao jednu važnu gestu i to bi moglo doprinijeti da se provede 16. cilj strateškog plana kojim se predviđa da će protokol iz Nagoje stupiti na snagu u godini 2015. Kako bismo ostvarili taj cilj, ponovno nam je važna bliska suradnja s Europskim parlamentom, te se nadamo da će Europski parlament na sljedećem, na sljedećoj plenarnoj sastanci usvojiti mandat za početak pregovora. Revizija direktive o procjeni učinka na okolišu je također jedan od važnih e, interesa litvanskog predsjedništva i stoga i ovdje namjeravamo e, naporno nastaviti s radom. Pokušat ćemo postići sporazum što se tiče racionalnih mjera e, uključujući kvalitetu procjene, pojednostavljenje i ubrzanje postupaka, te želimo imati cilj da se ne stvori dodatna administrativna ili financijska, e, financijske prepreke za privatni i javni sektor. Mi želimo početi sa pregovorima u trilogu te nakon prvog čitanja postići dogovor ukoliko će nas Europsko, e, Europski parlament i Europsko vijeće u tome podržati i sutra će se održati jedan sastanak upravo na tu temu. Isto tako se nadamo da će u idućih nekoliko mjeseci uspješno surađivati i na ovom dosjeu. Zatim ćemo se pobrinuti isto tako da se direktiva ILUC na području zaštite okoliša dovrši. Radi se o nečemu što se pokazalo u proteklih e, šest godina, dakle da se neposredno korištenje zemljišta za proizvodnju biogoriva je nešto što treba još dodatno razmisliti. Na sastanku ministara energije iz e, iz prošlog mjeseca se upravo raspravljalo o ovoj temi, a to je nešto što će biti odlučujuće za daljnu, napredak ovog dosija. Mislim da je iznimno bitno da sve tri institucije budu složne oko toga kako je neposredna promjena korištenja zemljišta nešto što treba minimalizirati, treba izraditi perspektive za budućnost, te treba vidjeti kako može takav način korištenja zemljena doprinijeti osvajanju naših ciljeva na području zaštite okoliša i klimatskih promjena. Mi ćemo pratiti radu vašeg odbora što se tiče ovih dosijeja, te očekujemo prvo izvješće o kojem ćete glasati sutra u ovom odboru. Što se tiče ovog pitanja, predsjedništvo je spremno da traži rješenje za ovaj problem koje će biti održivo u suradnji sa drugim zemljama članicama, nešto što će biti korisno za okoliš, za građane, za gospodarstvo i za industriju Europske unije. Tijekom našeg predsjedništva ćemo pokušati postići sporazum između parlamenta i vijeća, isto tako i o mehanizmu e, civilne zaštite. Nakon što je 2014. godine će biti pokrenut financijski okvir za taj program, on će biti glavni mehanizam za reagiranje na nesreće i prirodne katastrofe, pa i izvan granica Europske unije. Imamo i prijedlog direktive o klimatskim promjenama. I mi smo vidjeli da je ovaj, ovaj dosje vrlo politički nesiguran i stoga nam je drago što će parlament uskoro izraditi svoje mišljenje o tome. Mi ćemo raditi sa parlamentom i dalje, te ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo dobili prihvatljivo rješenje ovog dosjea. Trudit ćemo se kako bi se sporazumi o promjeni uredbe o biocidnim proizvodima isto tako završili. To je vrlo važno, važna tema i stoga se nadamo da će uskoro u vijeću postići e, sporazum. Zatim imamo i uredbu SAID što se tiče flore i faune. Tu nam je bitno da se sporazum između parlamenta i vijeća već postigne pri prvom čitanju. Također e, želimo nastaviti razgovore o zakonodavnim prijedlozima komisije što se tiče e, kvalitete zraka, invazivnih vrsta i e, inspekcije koje se tiču rješavanja otpada. Na jesen ćemo isto tako započeti raspravu o reviziji temačke strategije zagađenja zraka, te ćemo tu pregledati ponovno odgovarajuće zakonodavne dokumente kako bismo imali ambiciozne ciljeve za smanjenje emisija te dodatne mjere za smanjenje zagađenja zraka i o tome ćemo raspravljati. Tijekom petrištva se nadamo da ćemo postići e, napredak što se tiče prijedloga komisije koji će nam uskoro e, stići o invazivnim vrstama. Mi smo uvjereni da obvezujuće zakonodavstvo treba biti nešto što će doprinijeti na smanjenje negativnog učinka na biološku raznolikost u EU, te nam je da su nam potrebne zajedničke akcije kako bi se borili protiv problema koje prouzročuju invazivne vrste. Zatim isto tako što se tiče šuma. Šuma je za nas veliki simbol. Mi imamo vrlo ambiciozne planove na ovom području i kratko ću ih samo predstaviti. Tijekom našeg predsjedništva ćemo mnogo pažnje posvetiti koordinanoj provesti načela o održivom šumarstvu u zemljama članicama. Nadamo se da ćemo usvojiti zaključke vijeća o novom instrumentu Europske unije na području šumarstva. Dakle, to je nova strategija o šumarstvu i na tu temu će i vaš odbor raspravljati. To je strategija koja bi trebala uzeti u obzir nacionalne nadležnosti i te isto tako pitanja klimatskih promjena i obnovljivih izvora energije. Također želimo pri prvom čitanju usvojiti promjenu uredbe FLECT. Imamo tijekom našeg predsjedništva i vrlo opsežnu e, agendu što se tiče međunarodne zaštite okoliša, prije svega borbe protiv klimatskih promjena, kemijskih e, proizvoda, smanjenje šuma, smanjenje bioraznolikosti i širenje pustinja. Vrlo važan prioritet za litvansko predsjedništvo je vjerojatno najvažniji međunarodni događaj 2013. godine, to će biti konferencija stranaka Ujedinjenih naroda u konvenciji o e, klimatskim promjenama koja će se održavati u Varšavi. U listopadu će vijeće usvojiti zaključke o zajedničkoj poziciji Europske unije što se tiče tog pitanja. Mi cijenimo doprinos Europskog parlamenta pri pripremi ovog važnog međunarodnog događaja koji se tiče pitanja klimatskih promjena. Te se isto tako nadamo da ćemo blisko surađivati u Varšavi. Na toj konferenciji će se raspravljati i o novom sporazumu o klimatskim promjenama koje bi trebalo stupiti na snagu 2020. godine. Također će se raspravljati i o drugim važnim pitanjima koji su s tim u vezi, na primjer, međunarodna e, pitanja zaštite klima koje će isto tako biti dio neformalnih sastanaka ministara koji se sastaju 16. i 17. srpnja. Također će biti kao gost prisutan glavni pregovarač o klimatskim pitanjima iz Kine, koji je isto tako i zamjenik e, predsjedavajućeg Nacionalnog odbora za razvoj i reforme, to je gospodin Xi Shenhua. A u Vilniusu ćemo također govoriti o prirodnim resursima, o bioraznolikosti i o procjeni rizika pri eksploataciji plina i škiljevca. Tijekom itavskog predsjedništva ćemo dovršiti dva međunarodna i obvezujuće sporazuma o šumarstvu i o a isto tako ćemo pokušati na izvanrednom sastanku ministra zastupati Europsku uniju što je bolje moguće i kasnije e, ćemo e, donijeti i neke zaključke što se tiče Rio plus 20. Europska unija je preuzela inicijativu što se tiče konvenciji o živi, te su bili predvodnici u diskusiji koja je trajala ukupno četiri godine. Što se toga tiče želim naglasiti koliko je bita bila konferencija sastanka 10. i 11. E, listopada u Japanu, gdje smo, gdje će se zapravo potpisati Minamata konvencija o živi. To je vrlo bitno jer želimo da buduće, buduće žive u okolišu koji će biti slobodan, koji će biti bez žive, te se nadamo da će zemlje članice Europske unije što prije ratificirati ovaj sporazum. Također ćemo se pozabaviti aktivnostima Europske unije koji se tiču provedbe odluka Rio plus 20 te ojačanju UNEPA. Predsjedništvo će se također pripremiti za e, politički forum na visokoj razini koji je vrlo bitan što se tiče provedbe rezultata Rio plus 20 konferencije iz 2012. godine o održivom razvoju. Taj forum će pokušati preuzeti političko vodstvo i nadzirat će provedbu održivog razvoja. Relevantna pitanja zaštite okoliša će također biti raspravljena na konferenciji stranaka o konvenciji širenja pustinje na sastanku stranaka protokola iz Montreala na međunarodnoj platformi o bioraznolikosti i ekološkim sustavima te isto tako na stalnom odboru stranaka konvencije iz Berna. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, ja sam često uvjeren da samo ako smo smjereni na rad u ostvarivanju zajedničkih ciljeva da možemo doprinijeti uspjehu i blagostanju naših zemalja i naših građana. Nesumnjivo je da je interinstitucionalni dijalog nešto što će nam u idućih šest mjeseci pružiti dobru priliku da učimo jedni od drugih i da još jednom potvrdimo činjenicu da, da ovisimo jedni od drugih u ovom važnom procesu donošenja odluka. Tijekom čitavog predsjedništva ću se potruditi da blisko surađujem s vama i da među nama ne postoji velika udaljenost. Da budem tako reći vama isto tako bliza kao i vaš mobitel. I ja sam u svakom trenutku spreman doći u vaš odbor i odgovorite na vaša pitanja ukoliko ćete to smatrati potrebnim. Još jednom vam želim zahvaliti na vašoj pažnji vam stojim na raspolaganju za vaša pitanja. A naravno isto tako ću rado saslušati vaša stajališta, vaša mišljenja o ovim prioritetnim pitanjima koje, o kojima sam sada upravo držao svoje izlaganje. Hvala vam. Hvala gospodine ministre na vašem izlaganju. Već imam nekoliko kolega koji su se javljali za riječ. Započet ćemo sa koordinatorima. Koordinator u ime Europskih pučana će zamijeniti gospođa Klas, ona je moja potpredsjednica u ovom odboru, zatim Linda McEwen, Gerard Gebrandi, Satu Hasi i Ana Rosbach. To je dakle prvi krug govornika za postavljanje pitanja. Gospođa Klas, izvolite, ako je moguće, samo dvije minute. Hvala. Što se tiče ovih mnoštva tema, stvarno vam želim zahvaliti gospodine ministre da ste nam držali ovo izlaganje, spomenuli ste strategiju o šumarstvu i rekli ste da moramo uzeti u obzir po tom pitanju i nacionalnu nadležnost. A u tom smislu vam želim posjetiti da je vrlo bitno da ne stavimo na stranu niti nacionalnu odgovornost što se tiče pitanja šuma. Ravnoteža između poljoprivrede i biogoriva, to je isto tako nešto što nam je vrlo bitno. Tu je održivost na vrhu naše agende. Govorili ste o uredbi o kvaliteti biogoriva te o direktivi o obnovljivim izvorima energije te e, indirektno, indirektna promjena korištena zemljišta i luk. To je nešto o čemu ćemo glasovati u ovom odboru, te će kasnije biti na e, temi vaše rasprave tijekom predsjedništva učinci takve prenamjene zemljišta su tu i mi se sada pitamo kako možemo kako možemo izmjeriti te učinke. Prošli tjedan su znanstvenici objavili jedno priručenje da još nismo pri kraju utvrđivanja mjerila za mjerenje učinka, te vas toga pozivam da budete otvoreni tijekom e, rasprave, da nam pružite mogućnost da nakon što se ovo dovrši, da, da konačno nađemo takve dobre pokazatelje, takva dobra mjerila. Još nismo na kraju tog procesa. Te vas toga želim upitati kako mislite na tome raditi tijekom predsjedništva, kako bismo ostvarili dobar uspjeh, da bismo imali jedan temelj za izračunavanje kakav je sada trenutno E, situacija, kako je stanje stvari i da zatim u okviru jedne direktive donesemo prave odluke. To nažalost još nije gotovo, te vas molim za vašu otvorenost i da nas popratite na ovom putu. Hvala vam, Linda McEwen je sljedeć, sljedeći govornik, ona je koordinatorica u ime socijalista i demokrata, izvolite. Hvala vam i hvala ministru što nam je dao vrlo detaljno izlaganje prioriteta, naravno Riječ je o vrlo važnom razdoblju zato što znamo da ako ćemo se oko, dogovoriti oko različitih e, dokumenata prije sljedećih izbora, morat ćemo jako puno raditi zajedno, tako da e, morat ćemo mnogo raditi da sve te fajlove zatvorimo na vrijeme. No to nije zapravo stvar samo izbora i zatvaranja dokumenata, već i zbog toga što je pitanje klimatskih promjena od iznimne važnosti. Što mislite, kako će koju će poziciju Europska unija imati u sljedećim, na sljedećoj konferenciji u Varšavi? Spomenuli ste sustav trgovanja emisijama i backloading, o tome smo mnogo razgovarali u parlamentu. Nadam se da ćemo eh, uskoro dobiti i eh, odobrenje od eh, vijeća. Što je s ciljevima za 2030 kako smatrate, u kojem smjeru smatrate da će ići taj razvoj? Što se tiče klimatske promjene, e, imamo problem emisija iz e, automobila, emisija ugljičnog dioksida. Kao što znate, 24. lipnja postignut je sporazum između parlamenta i vijeća, jedan e, sveobuhvatni sporazum o smanjenju emisija ugljičnog dioksida iz automobila. Uz 27. lipnja Dakle, o tome se trebalo glasati, no zbog pritiska nekih država, posebice Njemačke, to je glasanje odgođeno. Tako da o tom pitanju još uvijek nismo zaključili naše pregovore. I zanima me, eh, imate još jedan sastanak Korepera 17. Eh, srpnja i zanima me hoće li se o tom dokumentu glasati prije ljeta zato što nema razloga da ne nastavimo s radom na tom dokumentu sada i zatvorimo ga uskoro kako bismo imali nešto konkretno spremno za odnijeti u Varšavu. Hvala vam. Hvala, kolega gospodin Gerbranti. On je isto tako jedan od eh, potpredsjednika ovog odbora. Uh, Hvala vam i hvala vama ministre Mazuronis na izlaganju te na predanosti koju ste pokazali o postizanju dogovora na veliki broj tema koje pokriva ovaj odbor. I moram reći da se doista veselim što ćemo surađivati sa litavskim e, predsjedništvom. Teme koje opisujete su od ključne važnosti. Riječ je o definiranju sljedećih koraka, u unapređenju održivosti našeg gospodarstva. Još je jedan smjer jako bitan, rekao bih čak važniji, a to je povezati porast konkurentnosti europskog gospodarstva s održivim načinom upravljanja. Pročitao sam e, vaš dokument o prioritetima i u jednom od prvih odlomaka stoji da se želite koncentrirati na održivi rast te na važnost da se održiv rast poveže s konkurentnosti. Nisam baš siguran još uvijek u ovo. Europa ne napreduje, ulaganja u čistu tehnologiju zaostaju za ostalim zemljama u svijetu. Izgubili smo i vodeću poziciju u sustavu e, trgovanja emisijama i doista moramo provesti strukturalne reforme kako bismo spasili taj sustav. Moje pitanje vama je, dakle, osim ovog programa kojeg ste opisali, koje ćete inicijative pokrenuti u Europskom vijeću, u vijeću konkurentnosti, baš u samom gospodarstvu Europe kako biste unaprijedili održivost? Jer je to zapravo prava bitka koju moramo dobiti, osim ovog jako dobrog rada u našem području. Zato bih od vas htio čuti inicijative, koje su vaše inicijative u ovim ostalim područjima. Hvala. Sljedeći govornik gospođa Satu Kasi, koordinatorica Zelenih. Hvala vam gospodine predsjedavajući. I hvala gospodinu Mazuronisu što je došao predstaviti program našem odboru. Ministar je naveo dugačak popis dokumenata E, za koje je završeno prvo čitanje u parlamentu. I kao što je gospođa McEvans rekla, nemamo puno vremena, nije nam puno vremena ostalo za zaključivanje ovih dokumenata u okviru ovog saziva. Za nas, zapravo nas najviše interesiraju vaše ambicije, ambicije vašeg predsjedništva. Svjesni ste činjenice da vrlo često iskustvo je pokazalo da male zemlje održe odlična predsjedništva, pokažu učinkovito vodstvo u vijeću. Na posljednjoj parlamentarnoj plenarnoj sjednici Irska je pokupila jako puno pohvala, Cipar također. Zato bih htjela čuti nešto više o vašoj odlučnosti da se zaključe dokumenti koji su prošli e, prvo čitanje. Koliko ste predani tom cilju? Pregovori e, o međunarodnoj situaciji s klimatskim uvjetima tu me također zanimaju vaše ambicije. Jako dobro znamo dakle da sljedeće predsjedništvo dakle u KOP to je konferencija stranaka znamo da Poljska je vrlo predana tim ciljevima i to na međunarodnoj razini. I zanima me što vi možete učiniti kao predsjedništvo da e, dakle, ta konferencija bude uspješna. Isto tako želim da što prije završite službeno u vijeću sporazum koji je postignut između parlamenta i vijeća o smanjenju emisija iz e, automobila Hvala kolegice Satu Hasi. Ana Rospah je sljedeći govornik, koordinatorica u ime kluba zastupnika ECR. Da, ja ću govoriti na mom jeziku. Hvala vam u ovom iz... hvala vam što ste došli u ovaj izbor. Veselimo se dobroj suradnji i želimo vam puno uspjeha što se tiče vašeg ambicioznog programa i vašeg predsjedništva te se također nadamo da ćete stvarno završiti neke od vrlo važnih tema za naš odbor. Ja također dolazim sa jedne zemlje na Baltičkom moru i stoga bih vas htjela upitati sljedeće. Što ćemo napraviti s Baltičkim morem koje je vrlo onečišćeno? Baltičko more je jedan od najonečišćenijih mora na svijetu, vjerujem da to znate i ljudima se zapravo savjetuje da ne jedu ribe iz Baltičkog mora. Dakle, koji je vaš stav što se tiče toga da se očisti to more? A zatim postoji druge, treće zemlje, Rusija i druge, koji e, doprinose također i Finska koji doprinose zagađenju i kako ćete učiniti postupak učinkovitiji. Vi ne želite administrativne prepreke kao što ste spomenuli, a ja tu vidim određene poteškoće sa zakonima o zaštitima okoliša. Mi sve više usvajamo ured, uredaba i direktiva koje zatim nisu primijenjene na pravi način. Isto tako, radimo i donosimo sve više zakona na području zaštite okoliša koji su zapravo proturječni. Dakle, na neki način bi trebalo dovesti red u sve te odredbe koje su čak i za građane vrlo e, konfuzni. Na primjer, e, poljoprivrednici, potrošači više gube pregled nad tom šumom odredbi i stvarno se treba malo počistiti ta situacija kako bi građani znali što trebaju, što ne trebaju i što mogu raditi. Hvala vam, na Rospah. S time smo došli na kraj prvog kruga postavljanja pitanja od strane koordinatora, te bih stoga vama sada, gospodine ministar, htio dati riječ za odgovor na pitanja. Hvala vam. Želio bih se zahvaliti na vašim pitanjima koje su vrlo bitna. Htio bih započeti s odgovorom na pitanje gospođe Kriste Klas što se tiče strategije vezane uz šumarstvo i e, vezane za uredbu ILUK koje su od velike važnosti. Ako pogledamo strategiju o šumarstvu, onda znamo da se tu radi o nečemu što je u nadležnosti zemalja članica. Tu se od njih očekuje djelovanje. I to moramo uzeti u obzir kada tražimo odgovarajuća rješenja. Što se tiče uredbe ILUK o indirektnoj prenameni zemljišta, tu smo zapravo istog mišljenja zato što smatramo da ova uredba predviđa granicu od 5%. To je doduše nešto što dijeli zemlje članice, ali i oni razumiju da moramo naći zajedničko rješenje, te ćemo se mi kao predsjedništvo dalje truditi, nastaviti pregovore, sazivat ćemo stručnjake za konzultaciju, te ćemo pokušati naći odgovor koji je pogodan i prihvatljiv kako za vijeće, tako i za parlament, a naravno i za komisiju, dakle za sve tri institucije Europske unije. Želim spomenuti još nekoliko aspekata što se tiče pitanja gospođe Linde McKevin. Kako se gleda na Europu na globalnoj razini što se tiče borbe protiv klimatskih promjena? To je jedno važno pitanje. No, u ovom trenutku je za nas, za zemlje članice Srpske unije, zapravo najbitnije da imamo zajednički nazivnik, da imamo zajedničku viziju i trebamo težiti razvoju upravo takve vizije. Inače ćemo na 19. sastanku konferencije stranaka u Varšavi biti u takvoj situaciji da bi mogli imati slab utjecaj, jer ćemo biti razdijeljeni u našim mišljenjima i zato što nećemo imati upravo taj zajednički nazivnik, neće nam uspjeti ga naći što se tiče budućeg sporazuma o borbi protiv klimatskih promjena i donošenje takvog sporazuma će biti utoliko teže. Naravno ćemo o tome raspravljati u Vilnujusu i zatim ćemo prije sastanka u Varšavi još jednom poduzeti određene napore kako bismo našli tog zajedničkog nazivnika, a u Varšavi ćemo pokušati naći načine kako bismo 2015. godine na konferenciji u Parizu stvarno došli do opipljivog rezultata. To je novi, potpuno novi sporazum o borbi protiv klimatskih promjena koji bi trebao stupiti 2020. godine na snagu. Što se tiče emisija iz automobilskih vozila. U današnjoj situaciji je takva, takva prilika da ćemo se konzultirati sa drugim zemljama članicama. No, danas je potrebno zapravo pojasniti i vidjeti hoćemo li imati podršku većine ili hoćemo li imati blokirajuću manjinu. Te trebamo vidjeti hoćemo li dati da komisija provjeri ponovno svoj, svoj prijedlog i zatim možda možemo krenuti u nekom e, drugom smjeru neovisno od pojedinih mišljenja zemalja članica što se tiče tog pitanja. Nakon toga možemo vidjeti hoćemo li i u vijeću pokušati postići jednoglasnost. Gospodin German Jan Gerbrandi je postavio pitanje koje se tiče održivosti i konkurentnosti Europske unije. To je jako opsežno pitanje, ali i tekako važno koje se ne tiče samo zaštite okoliša i borbe protiv klimatskih promjena. To je jako daleko sežno pitanje. Što se toga tiče, mogu reći da trenutno u vijeću se odvijaju rasprave, te da kada govorimo o klimatskim promjenama, da govorimo o našim ambicioznim ciljevima, da govorimo o održavanju naše, naše konkurentnosti, pa čak i u ojačanju konkurentnosti, te ćemo i u vijeću i među zemljama članicama i dalje nastaviti voditi raspravu o tom pitanju. Vezano s tu raspravu ne smijemo zaboraviti neke važne aspekte. Radi se o tome da treba pronaći kompromis ako želimo uzeti u obzir i perspektivu e, našeg daljnjeg gospodarskog razvoja u budućnosti. pitanje koje mi je postavila gospođa Satuhasi. Tu mogu reći da se prije svega želim zahvaliti na ukazanom povjerenju, na povjerenju koju ste uputili malim zemljama članicama Europske unije. Rekli ste da su male zemlje članice koje su predsjedale Europske unije uvijek jako ambiciozno vodile svoje predsjedništvo. No, svaki postupak pronalaženja odluka je nešto što se temelji na zajedničkom stavu, na sporazumu i postizanju dogovora. I stoga, ako si postavimo vrlo ambiciozne ciljeve, onda je bitno da isto tako postignemo najveći mogući kompromis kako bismo ostvarili stvarno optimalno donošenje rješenja za neki problem. Stoga se uvijek moramo truditi, težiti prema optimalnim rezultatima i prema tome da se usuglase različita stajališta. To je jedna pretpostavka za taj postupak. Spomenuo sam e, uredbu o floriranim stakleničkim plinovima, o genetskim resursima. ILUK uredbu sam spomenula, sam spomenula, a isto tako i e, direktivu FLECT, oprostite, uredbu FLECT, po svim tim pitanjima ćemo pokušati ostvariti stvarno maksimalan učinak. No, pitanje je naravno kako će, kakav će biti rezultat nakon što pronađemo kompromis. Gospođa Ana je izrazila zanimanje što se tiče zagađenja Baltičkog mora. To je za nas i važno pitanje, te, te vam želim zahvaliti na, tome. Litva je također jedna zemlja koja se nalazi na Baltičkom moru, kao i vaša zemlja. I e, možete biti sigurni da ćemo tijekom našeg predsjedništva vrlo intenzivno raspravljati upravo o tim pitanjima. četvrti godišnji forum koji će se održati u studenom u Vilniusu 11.12. studenog je nešto gdje će prisustvovati visoko rangirani e, sudionici iz Europske unije, pozvani su i gosti iz drugih zemalja, pa i predstavnici svjetske organizacije za zaštitu okoliša. Te ćemo isto tako raspravljati o pitanju zagađenja, onečišćenja Baltičkog mora. Još jednom vam želim zahvaliti na svim ovim zanimljivim pitanjima koje ste mi uputili. Vielen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 mora biti transparentan. Stanovništvo mora biti uključeno u e, zakonodavne postupke. Te se nadamo, pokušat ćemo tijekom našeg predsjedništva i na taj način pokušati završiti naš zakonodavni rad u zadovoljavajući rezultat. Pročitat ću kolege koji su se javili za riječ. Radi se o Ratvil Mokulajte, Ilu Lajnen, Baks Eihost, Pavel Hoks, Lubučevska, nova kolegica, Korin Lepaž, Palajkis, kao i kolega Okuni. Ja sam li nekoga izostavio? Kolega Tatarela, i mislim da ćemo sada zaključiti popis govornika, te prvo gospođa Mokunajte ima riječ, izvolite. E, Labai malonu ministrė matyti jūs ir pasveikinti čia šiandieną aplinkos komitete ir dar maloniau, kad galų gale kažkas. Hvala vam što ste došli u odbor za zaštitu okoliša. Vrlo je ugodno što smo vas mogli poslušati na litavskom jeziku što se tiče vaših prioriteta u idućih e, šest mjeseci. Nakon ove intenzivne pripremne faze ćemo sada krenuti u ozbiljan rad. Vrlo često govorimo o tome da treba stanovništvo uključiti u postupak e, donošenja zakonodavnih akata što se tiče zaštite okoliša, te tu želim spomenuti konvenciju EUROS tijekom litavskog predsjedništva će se vjerojatno poduzeti određeni koraci gdje će se raspravljati o tim pitanjima. Još jedno pitanje. Radi se o eksploataciji plina iz Škriljevca. Tu trenutno očekujemo prijedlog komisije koja je naznačila da će već u srpnju nam predati svoj prijedlog, pa vas želim pitati znate li nešto pobliže o planovima Europske komisije što se tiče te teme, dakle plina i škiljavca, te isto tako direktive o procjeni rizika za okoliš. To bi možda trebalo biti u idućem koraku nešto što će uzeti u obzir klinički škiljevca. Hvala. Molim vas da se pridržavate vremena govora od minute i 30, inače nećemo imati dovoljno, vremena. A imamo još i dva druga ministra koji će nam doći u posjetu, te isto tako neka važnija glasovanja koje nam stoje na dnevnom redu. Bas Ajhost je sljedeći govornik. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala i ministru što je došao na ovaj sastanak. Ja se također veselim vašem e, predsjedništvu i nadam se da ćemo zaključiti sporazum o floriranim plinovima. Nadam se da će to biti do kraja ove godine. E, ja se nadam da će to biti prije konferencije u Varšavi. I čuli ste da i SAD i Kina e, smatraju da su florirani plinovi ključni prioritet, tako da mislim da bismo mi doista trebali malo brže raditi na tom pitanju. Jako je važno to što je parlament usvojio stajalište u lipnju i spremni smo za pregovore. I nadam se da će litavsko predsjedništvo e, definirati i stajalište vijeća, te da će biti jednako ambiciozni kao i mi. Jedno pitanje već je postavljeno, ali meni još uvijek nejasno što ćete točno učiniti. Tako da vas molim samo da budete mali, malo precizniji. Dakle, kao prvo što se tiče backloadinga, parlament je to usvojio. Matijas Grote je također rekao da je spreman pregovarati po ljeti. I moje pitanje je, možemo li očekivati stajalište vijeća prije ljeta? Zatim, rasprava o 2030. Čuli smo da parlament želi jasne ciljeve. Koje, što će učiniti litavsko predsjedništvo da i u ovom slučaju da vijeće usvoji jasno stajalište, zato što moramo jako brzo raditi na tom dokumentu kako bismo održali ovaj e, momentum i na međunarodnoj razini. I ako to ne učini Europa, tko će učiniti? Tako da htio bih čuti konkretnije planove. Zatim o ugljičnom dioksidu i motornim vozilima također nisam e, shvatio. Dakle, postoji sporazum. Ono što sada moramo učiniti je usuglasiti se u okviru korepera i hoće li Litavsko e, učiniti dakle da se o tome glasa u Koreperu prije ljetne stavke. Nakon toga i Njemačka ima izbore i to nisu naši problemi i to nema zapravo nikakve veze sa tim e, dosijevom, zato što BMW ne sponzorira litavsko predsjedništvo. Sljedeći govornik, gospodin Pok. Sure, thank you, <laughs> Hvala vam. Ministre, drago nam je e, da ste ovdje jer je upravo vaša zemlja bila prva koju sam posjetio nakon pada željezne zavjese i sjećam se vaših predivnih kravlika. I drago mi je da čujem od vas da će jedan od vaših prioriteta bila direktiva o invazivnim vrstama. Dakle, taj proces kasni već više od godine dana i vaše predsjedništvo treće predsjedništvo koje traži da se taj proces ubrza. Mislim da ćete, bojim se da ćete imati problem sa e, vrstom Herofum Susovskih. I ako želite raspravljati o toj temi za vrijeme vašeg predsjedništva, komisija je dakle, odmah poslala, poslala dokument parlamentu i ja sam također nekoliko puta o tome e, razgovarao, e, no ništa se nije dogodilo. No moje pitanje je, hoćete li vršiti malo više pritiska na tu temu? Hvala. I u međuvremenu još želim pozdraviti jednu skupinu posjetitelja koji se nalaze u zadnjem redu. Dame i gospodo su poljoprivrednici iz regije Tur. Njih je pozvala Sofi Okoni da prisustvuju u Europskom parlamentu u Briselu. Želim vam dobrodošlicu. Nastavljamo sa kolegicom Juba Čeva. Izvolite. Благодаря, господин председател. Преди Hvala vam. Najprije bih htjela novom predsjedništvu poželjeti puno uspjeha i nadam se da će zajednički napori parlamenta i vijeća dovesti do napretka u cjelokupnom području zaštite okoliša. Nadam se da ćemo napredovati u svim odlukama i sa svim dokumentima koji se moraju dovršiti. Ministre, vi ste kao jedan od prioriteta identificirali direktivu o otpadu te općenito pitanje otpada. Htjela bih naglasiti još jedan podproblem kad govorimo o problemu otpada, a to je otpad u morima, u oceanima te općenito u različitim vodenim tokovima. Mislim da je riječ o ozbiljnom problemu i naravno da utječe na okoliš. Rođena sam, ja sam rođena u e, Bugarskoj, Bugarska je na Crnom moru. Crno more je zapravo dio vanjske granice Europske unije. I zanima me što ćete učiniti za vrijeme vašeg predsjedništva po pitanju otpada u morima. Što ćete učiniti s praćenjem otpada u morima, sa statistikom te kontrolama? Svi znamo da su morska područja gospodarski razvijena, da imaju velike luke, te da u isto vrijeme zapravo su turistički značajna i kako bismo ostvarili snažan gospodarski rast moramo ostvariti ravnotežu i definirati vrlo stroga e, rješenja i propise za otpad u morima. Hvala vam. Gospođo Buševko. Hvala gospodine predsjedniče i hvala gospodine ministre što ste došli do nas danas. E, kao prvo želim eh, inzistirati na značaju, kao što je predsjednik rekao malo prije, dakle glasovanja kada je riječ o eh, automobilima, dakle nema nikakva razloga da se eh, na, vraća na to pitanje. kao drugo željela bih ja postaviti pitanje kao i gospođa Klas o Iluku i e, biogorivima jer ja sam izvjestiteljica o prijedlogu rezolucije o kojoj ćemo glasovati sutra. Gospodine ministre, nisam dobro razumjela vašu e, aluziju na povećanje od 5% e, š, pošumljenog područja, e, možda nisam dobro razumjela što ste rekli. U svakom slučaju sam primila na znanje vaše zanimanje za program ILUK koji treba odmah uzeti na znanje i također želim znati da li e, zahtjev o e, studiji utjecaja e, goriva druge generacije, da li se na tome radi i da li ćemo moći znati pravovremeno da li su izbori koje ćemo donijeti pravi. Hvala, sljedeći govornik je Justas Palakis. Danke, Herr Vorsitzende, ministre, tikrai malo nuju smatiti Na ir norėčiau painformuoti kolega. Hvala vam. Velika mi je čast pozdraviti vas u ovom odboru. Želim podsjetiti kolegu da je Ministarstvo za zaštitu okoliša u Litvi danas izloženo velikoj kritici. Zapravo to je tako bilo u prošlosti, a danas ga se hvali isto tako uživa veliku podršku od građana i to sve zbog toga što se pokrenuo program za renovaciju stambenih zgrada. To je vrlo važno, to će donijeti nova radna mjesta, pomoći će gospodarskom razvoju i u tom smislu vas želim pitati koliko možete to iskustvo možda savjetovati drugim zemljama članicama, imali drugih zemalja koji su isto tako krenuli u projekt e, izgradnje i renovacije stambenih zgrada te koje biste im savjete mogli dati. Hvala vam. Sljedeći govornik je Sofi Oki. Hvala gospodine predsjedniče. E, moj klub zastupnika se e, Želim zahvaliti e, posjetiteljima koji su ovdje došli, dakle oni su ili lokalni predstavnici, bilo poljoprivrednici, tu je jedan novinar među njima, dakle hvala što su došli. Gospodine ministre, hvala što ste i vi došli danas ovdje. E, žela bih e, vam se obratiti glede jedne konkretne stvari u Europi, ovdje u parlamentu i mojoj zemlji, to je tema plinova i škriljevca. Vaša zemlja, Litva, namjerava diversificirati e, svoje izvore energetske, izgleda da u svom e, podzemlju imate e, velike resurse škriljevca i to bi moglo zadovoljiti vaše potrebe, energetske potrebe od e, više, od, od prilike 30 godina što s obzirom na današnje stanje je e, dosta zanimljiva stvar i ta velika rezerva se nalazi u okruženju koje blagonaklono gleda na investicije. Izgleda da ste već započeli i inicirali dakle istraživanje u regiji te ne znam da li sam ovo dobro izgovorila jer ne govorim tečno litavski. Kao što rekoh, e, javno mnjenje je dosta podijeljeno po tom pitanju mi strahujemo, odnosno javno mnjenje strahuje da će hidraulička frakturacija izazvati e, zagađenje zraka te e, vodnih tokova. Dakle, kakav je stav vaše vlade po ovom dosta osjetljivom pitanju? Hvala. Hvala, sljedeći govornik je kolega Tatarela. Dobar dan, gospodine ministre. Želim vam dobrodošlicu u naš odbor. I želim litavskom predsjedništvu uspješan rad. Postavit ću vam jedno pitanje. Jedan problem. Signor ministro, le pongo un problema molto semplice. Postavit ću vam vrlo, jedan vrlo jednostavan problem. Dokument koji se odnosi na emisiju ugljičnog dioksida iz komercijalnih vozila. Taj je dokument skoro gotov. Mislim da nema nikakvih dvojbi, sporova. Pregovori su dovršeni za vrijeme irskog predsjedništva i ne vidim nikakvog razloga zašto uh, se na sljedećem sastanku vijeća 17. Uh, lipnja, srpnja, ne bi završio, finalizirao taj dokument. Hvala, s time smo stigli na kraj popisa govornika. Kao što sam uvodno spomenuo, postoje nekoliko pitanja što se tiče emisije ugljičnog dioksida iz uh, lakih komercijalnih vozila, ali isto tako i iz osobnih vozila. Mislim da mi kao institucija i općenito sve te institucije trebaju vrlo pravovremeno donijeti okvirne uvjete kako bi se svi mogli na to prilagoditi i sada smo vrlo uzbuđeni jer se vide nekakve pomaci u vijeću pa možda možete nešto konkretnije reći o tome. Gospodine ministre, završno izvolite, predajmo ir e, tikrai... Hvala vam na vašim pitanjima, cijenjeni zastupnici odbora za okoliš. Vrlo mi je drago što su mi postavila mnogobrojna pitanja, te želim upitati gospodina predsjedavajuća odmah e, možemo li već sada dogovoriti idući sastanak. Sve su to vrlo zanimljiva i važna pitanja. I očigledno je da pri eh, odgovaranju na ta pitanja moramo surađivati u idućih šest mjeseci. Zahvaljujem kolegici Radvile. Što se tiče pitanja o konvenciji EUGES i isto tako što se tiče eh, plina i škiljevca. Što se tiče EUGES konvencije, to je tema koja postaje sve aktualnija. Komisija je 2003. godine izradila prijedloge, no za njih nije bilo tada dovoljno podrške. Uključenje građana u postupak donošenja odluka je nešto što bi trebalo ponovno aktivirati, no za to postoji pretpostavka da komisija još jednom pregleda svoje prijedloge i zatim kada nam ponovno predoči dokument, onda ih treba na pravilan način obraditi i raspraviti. No danas nemamo nove prijedloge što komisije što se toga tiče. Plin i škiljevca. S tim u vezi su se mnogi govornici javili za riječ, a to je vrlo osjetljivo pitanje. Htio bih reći da prije nego što smo preuzeli predsjedništvo, sam se sastao sa svim ministrima okoliša zemalja članica i da smo se intenzivno osvrnuli na ovo pitanje. To je složeno pitanje s jedne strane, zato što se radi o vrlo važnom gospodarskom pitanju koje bi moglo osigurati e, energetsku neovisnost i opskrbu. E, to vidimo na primjeru Sjedinih američkih država gdje nakon početka eksploatacije plina i škiljevca su se smanjili četvorostruko e, cijene energije, a s druge strane imamo neka pitanja vezana uz okoliš zato što želimo izbjeći negativne posljedice na okoliš. Rasprave su stoga još uvijek u tijeku i odvijaju se u svim zemljama članicama. I stoga smo na dnevni red neslužbenog sastanka 16. i 17. srpnja stavili isto tako i pitanje plina i škiljevca. Nadamo se da će naša rasprava pomoći Europskoj komisiji u izradi njihovog mišljenja i e, nadamo se da ćemo imati njihovo mišljenje već na jesen. Što se tiče sondiranja eksploatacije plina u regiji Slute. Postoji javni natječaj koji je izdan i nama je stalo do toga da se poštuju odredbe o zaštiti okoliša. Stoga je samo po sebi razumljivo da ćemo uzeti u obzir i mišljenje građana, jesu li građani složni sa našim prijedlogom, a tek nakon toga ćemo poduzeti neke konkretne korake. Naš način postupanja je takav da promišljamo o takvim pitanjima, te isto tako se ne žurimo što se tiče donošenja odluke po tom pitanju. Gospodin Bas je spomenuo fluorirane stakleničke plinove. Što se toga tiče, mi želimo nastaviti s već započetim radom naših prethodnika. Prije svega što se tiče onoga što je učinjeno pod ilskim predsjedništvom. Ti zakonodavni propisi su posebice važni na međunarodnoj razini zato što je to povezano isto tako sa protokolom iz Montreala. Aktivno ćemo se posvetiti tim pitanjima. To je jedan od glavnih prioriteta našeg predsjedništva. Što se tiče backloadinga i pitanja spomenutih u vezi toga, nakon dogovora u parlamentu i glasovanja, te nakon izrade mišljenja nadležnih institucija ćemo nastaviti rad na tome u obliku radnih skupina Naravno, nakon što e, ćemo istražiti stavove zemalja članica i pripazit ćemo na to da ostvarimo određen napredak i na tom području, te ćemo pripaziti na to da se započnu pregovori, što je prije moguće i sa parlamentom. No, još jednom se moramo vratiti na razinu radnih skupina s tim dosijeom moramo uzeti u obzir mišljenja zemalja članica, no naravno nećemo manjkati energije što se toga tiče. Emisije ugljičnog dioksida iz lakih gospodarskih vozila i iz osobnih vozila Neki zastupnici su postavili pitanje u vezi s našom perspektivom. Mi kao prvo želimo provjeriti trenutno stanje stvari unutar vijeća i kao što sam već spomenuo smo predvidjeli da ćemo 17. srpnja na sastanku Korepera voditi raspravu upravo o tom pitanju kako bismo još jednom razjasnili koji su stavovi i mišljenja u vijeću i kako su e, oni raspoređeni. Kao predsjedništvo u svakom slučaju ćemo učiniti sve što je moguće kako bi se to pitanje također obradilo kako bi se potaknula rasprava, no za to nam je potrebna suglasnost zemalja članica. Politika u području klimatskih promjena i e, energetska politika do 2030. godine. Što se toga tiče, komisija je izdala zelenu knjigu vezanu uz strategiju Europske unije do 2030. godine i to nam je predočeno. Litva će voditi javna savjetovanja koja se tiču strategije Europske unije do 2030. godine. I što se toga tiče, u rujnu namjeravamo voditi raspravu na jednom neslužbenom sastanku ministara o energetici. Još jednom ću ponoviti. Litva će voditi i organizirati javne konzultacije. Što se tiče naših politika i raznih strategija na razini radnih skupina unutar vijeća ministara. dėl invazinių rūšių. Iš tiesų e, noriu pasakyti, kad. Pitanje je vezano uz invazivne vrste. Invazivne vrste je vrlo bitna tema i zahvaljujem vam na ovom pitanju jer je to nešto što se tiče održavanja biološke raznolikosti u našim zemljama članicama i utoliko je bitno obraditi i ovu važnu temu. To je jedna od e, prioriteta našeg predsjedništva i aktivno ćemo se pozabaviti i ovom temom. Kolegica iz Bugarske je spomenula otpad u e, vodama i morema tijekom sastanka smo raspravljali isto tako o zagađenju Crnog mora. I tada smo spomenuli mnoge važne aspekte ovog problema. A naravno tome valja raspraviti. 2014. godine kada ćemo imati reviziju direktive o otpadu ćemo se također osvrnuti i na ova pitanja. Što se tiče našeg stava o emisijama iz lakih gospodarskih vozila, naravno ćemo biti strogi, ali ćemo istovremeno biti fleksibilni. To je jedna pretpostavka za postizanje prihvatljivog rezultata. Mi smo ambiciozni, mi smo hrabri, no naravno potrebna nam je i određena fleksibilnost koju moramo pokazati kako bismo postigli konkretna rješenja. Pitanje od gospođe Korin vezane uz uh, indirektno prenamjenje zemljišta. Tu ćemo pokušati ostvariti, drživo održivo rješenje. Postoje različita rješenja, različiti, različiti prijedlozi, no mi ćemo pokušati postići rješenje koje će uzeti u obzir stavove uh, svih uh, tri institucije Europske unije i koje će približiti naša mišljenja mi pratimo raspravu o toj temi, o toj uredbi, te se nadamo i očekujemo s velikim, s velikim nestrpljenjem rezultate glasovanja u odboru. Što se tiče rasprava o tom pitanju u vijeću, one će se rastaviti, te ćemo i dalje tražiti prihvatljivo rješenje kako bismo došli do rezultata. Zahvaljujem kolegi Paleckisu na, na eh, riječima dobrodošlice i na pitanju o renovaciji stambenih eh, blokova. Taj eh, proces sanacije stambenih zgrada je gospodarsko pitanje to je pitanje koje je povezano također sa uštedom na području e, energije. Mi smo se odmakli od mrtve točke. Imali smo u vidu iskustvo Njemačke i drugih zemalja članica. To smo uzeli u obzir. Odvagnuli smo sve pozitivne i negativne točke, Ponovno smo okrenuli na procjenu i naravno da naše iskustva možemo podijeliti i izmijeniti sa drugim zemljama članicama ukoliko za to postoji e, želja. Sofiji što se tiče plina i škiljevca i mogućnost eksploatacije plina i škiljevca u Litvi. Ja sam se grubo već usvrnuo na to da postoje rasprave su u tijeku sa građanima. No kako bismo ostvarili naše gospodarske ciljeve, ali i ciljeve vezane u zaštitu okoliša, nam je potrebna društvena rasprava, potrebna nam je uključenost svih stranaka koji su sudionici ovog postupka. Trudimo se što se toga tiče u Litvi i tijekom našeg predsjedništva ćemo i na neslužbenoj razini e, se još jednom vratiti na to pitanje te ćemo pokušati naći najbolje rješenje. Gospodin e, Tatarela. Ispričavam se što sam malo prije krivo izgovorio vaše ime. Pitanje vezano uz emisije ugljičnog dioksida iz lakih gospodarskih vozila i iz velikih vozila kako bismo izbjegli neke neželjene rezultate, smatramo da bi se prvo morali sjesti oko pregovaračkog stola unutar vijeća i da bismo trebali potražiti pametna rješenja. Mi ćemo kao predsjedništvo upravo i raditi na tome da dođemo do sporazuma, no za to će nam naravno trebati i um, odgovarajuća razina e, suglasnosti zemalja članica, ali mislim da u zajedničkom naporu, u zajedničkom radu s parlamentom i sa komisijom nadamo se da ćemo moći postići sve rezultate. Još jednom vam zahvaljujem na svim pitanjima koje ste mi uputili. Te vam već unaprijed želim zahvaliti i želim vas zamoliti da nas i nadalje podržavate, da surađujete i u budućnosti s nama jer samo u duhu zajedništva možemo ostvariti naše ciljeve i samo u takvom duhu možemo ostvariti bolje, bolju i prosperitetniju Europu. Hvala gospodine ministre na vašem izlaganju. Hvala i na opsežnom odgovaranju na pitanja. Mi smo kritički malo saslušali što ste rekli onoga o emisijama ugljičnog dioksida i vozilima. Znam da to nije do vas, nego do drugih institucija i mjesta. Znam i da je irsko predsjedništvo imalo jednoglasni mandat, a kasnije su bila promijenjena pravila igre i dakle to, to nije doduše moj posao, ja imam odgovornost za ovaj dom i uvijek je naravno teško voditi u tom smislu pregovora. Nadam se da ćete što prije postići dogovor jer inače moram reći samo da će to možda imati teške i daleko sežne posljedice za rad na drugim dosjeima Mi nećemo biti spremni raditi po takvim uvjetima kada se pravila igre mijenjaju ili kada postoji mogućnost da jedna ili dvije zemlje članice dovode u pitanje sveukupni rad. Onda u tom smislu neće biti tako jednostavno pregovarati s nama, već ako smo pružili ruku, ako smo se ako smo se dogovorili kod sporazumu, to bi trebalo biti to. Stoga bih vas zamolio da to još jednom jasno kažete u vijeću vašim kolegama jer inače bi kasnije moglo doći do poremećaja što se tiče povjerenja ako smo se dogovorili oko nekog dogovora i ako zatim 24 ili 48 sati nakon taj dogovor propadne ili ga se vrati u pozadinu onda to nije korisna mjera već ima suprotni učinak. Ja vam želim osobno snagu, izdržljivost za idućih šest mjeseci, te također i setan završetak, jer veliku nadu polažemo u vaše predsjedništvo, zato što ćemo nakon tih šest mjeseci ostati bez vremena za dovršetak zakonodavnih prijedloga i stoga je sada na vašem predsjedništvu, na vama, da što više toga dovršite sa setnim završetkom i da takvi prijedlozi nađu svoje mjesto u europskom zakonodavstvu. Tek tako zapravo možemo pokazati da Europa može raditi, da je, može donijeti rezultate i da može ostvariti dobar napredak. I stoga vi u vaše predsjedništvo imaju posebnu odgovornost. Želimo vam puno uspjeha i dobru suradnju. Ačiū gerbiamas e, pirmininkė, mes tikrai prižadame kad e, energingai stengsime spręsti Gospodine predsjedavajući, hvala vam novim lijepim riječima i doista ćemo učiniti sve što možemo kako bismo riješili sva ova pitanja, uključujući i emisije ugljičnog dioksida. Postići ćemo ostvariti najbolje moguće, a to je naravno sporazum između tri institucije. Sporazum je naš cilj, suradnja je naš moto. I doista će naše predsjedništvo učiniti, raditi najbolje što može. es geht gleich mit Worten von der Kollegin Ruth hier. Dobro, kao prvo možemo preći na točku dnevnog reda, ali ćemo preskočiti ovu točku broj četiri, jer je kolegica Juta Haug na jednom drugom sastanku, tako da ćemo nastaviti u 11 sati sa posjetom litavskog ministra poljoprivrede. Juta Haug je na e, pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru, stoga ćemo prekinuti sastanak u 11 sati. Nažalost, nemamo drugu mogućnost, pokušali smo naći neko drugo rješenje, no danas popodne ćemo se nastaviti sa glasovanjima o ovim temama. Hvala. Drage kolege i kolegice, molim vas da zauzmete vaša mjesta polako. Kako bismo mogli nastaviti i to sa točkom dnevnog reda broj 5. Želim srdečno pozdraviti našeg gosta, litavskog ministra poljoprivrede, gospodin profesor Vilnius Vigilius Jukna. Započet ćemo s vašom prezentacijom, zatim ćemo imati krug govora koordinatora i ostalih kolega na sljedećih e, pola godine imamo dosta na toga na agendi, imamo reformu zajedničke poljoprivredne politike gdje još dosta toga ima za napraviti, ali imamo politički dogovor. Cijelo područje prehrambenog lanca koje nam je dosta zadavao brige proteklih nekoliko mjeseci zbog krivog etiketiranja prehrambenih proizvoda, to je nešto što je kod nas stalna tema. Imamo izvješće koje se tamo obrađuje, to je izvješće gospođe Sofi Okoni, gdje se naravno radi i o tome kako ćemo se u budućnosti pozabaviti sa mesom s glutenom E, i komisija je tu bila jako jasna, ali još uvijek čekamo prijedlog komisije. Najradije bismo imali etiketiranje tog mesa i sporazum o tome tijekom sadašnjeg saziva. Postoji potreba za izražavanjem stava ostane komisije. To je vrlo pohvalno, no mi u našem odboru za okoliš imamo niz službenih izjava i izjava političke volje, no najčešće se pokazuje da su to bjanko čekovi. Te smo zapravo više za to da imamo jasne naznake, jasna pravila koje će biti sastavljeni i popisani i u zakonodavstvu. Sada bih vam htio predati riječ za vaše izlaganje, a zatim ćemo postupiti na kako sam upoznan znači. Gospodine ministre, predajem vam riječ, izvolite. I dobrodošli. E, ačiū. E, gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, Europos komisijos atstovai, ponai ir ponios. Hvala vam. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Uvaženi zastupnici, članovi odbora ovo je prvi puta da Litva vrši dužnost e, predsjedništva Europske unije. I na meni je da vam predstavim prioritete našeg predsjedništva koji spadaju pod opseg rada vašeg odbora. Za Litvu je ovo povijesni izazov. 28 zemalja članica od 1. srpnja Istovremeno, to je ogromna prilika. Ogromna prilika za malu zemlju poput nas, na koji način možemo pomoći u učinkovitom rješavanju problema. Predsjedništvo je svjesno odgovornosti koja je pred nama. Naš je cilj da budemo iskreni igrač, da održimo kontinuitet te, una, te da u naš rad uključimo sve zainteresirane strane. Željeli bismo vidjeti, željeli bismo biti predsjedništvo orijentirano na rezultate. Htjeli bismo vidjeti Europu koja je otvorenija, Europu koja se razvija i raste. Kao Predsjednik vijeća ministara planiram raditi s vama, sa našom institucijom partnerom, institucijom koja sudjeluje u pripremu zakona, te očekujem da ćemo donijeti najbolje moguće rezultate građanima Europske unije. Slažem se sa ministrom za zaštitu okoliša, gospodinom Azuronisem. da je glavni cilj litopskog predsjedništva Europske unije vjerodostojna, otvorena Europa koja se razvija. To znači da ćemo morati potaknuti financijsku stabilnost, gospodarski rast te zapošljavanje i to posebice mladih ljudi. Morat ćemo raditi na jačanju unutarnjeg tržišta te jačanju e, regionalne sigurnosti. planiramo odigrati našu ulogu na odgovoran način i svrha naših procesa donošenja odluka će se uvijek temeljiti na napretku. A sada bih prešao na specifičnosti dakle mojeg opsega. Predsjedništvo, litavsko predsjedništvo Europske unije dolazi u jednom važnom trenutku. U trenutku dakle novih financijskih prognoza i u ovom se trenutku donose vrlo važne odluke. Moramo imati na umu značajne ciljeve. a ti su ciljevi održiva poljoprivreda i ribarstvo u Europskoj uniji. Prije nekoliko tjedana vidjeli smo napredak u reformi zajedničke poljoprivredne politike. I naš je cilj držati se definiranih vremenskih okvira. To znači da moramo koncentrirati našu pažnju na prijelazne odredbe pojedinih dijelova e, reforme zajedničke poljoprivredne politike. Ta bi pravila trebala zajamčiti jednostavni prijelaz iz zajedničke poljoprivredne politike iz prethodnog proračunskog e, razdoblja u novo Što se tiče e, reforma, ribarske, reforme e, ribarske politike, glavni prioritet će biti koncentrirati se na provedbu. Važno je postići politički sporazum o reformi zajedničke ribarske politike te postići sporazum o, e, o zajedničkoj organizaciji tržišta za ribarske proizvode. E, ti su rezultati ostvareni pod irskim predsjedništvom, a sada ćemo raditi prema političkom sporazumu e, o fondu za pomorstvo i ribarstvo. U razdoblju od 2014. do 2020. Taj će se fond koristiti za provedbu nove zajedničke ribarske politike u cilju osiguranja održivog e, ribarstva te održivog sektora akvakulture. Što se tiče sigurnosti hrane. Zdravlje životinja i piljaka. Htio bih čestitati komisiji na važnom zakonodavnom paketu o e, lancu proizvodnje hrane. To uključuje e, zdravlje životinja, dobrobit životinja, sigurnost hrane. te e, čitavo područje definiranja propisa i financiranja. Učinkovita regulacija, učinkovita provedba zakonodavnih propisa, inspekcije i kontrole su ključne. Ako želimo povratiti povjerenje e, naših potrošača te trgovinskih pa-, partnera. Osim toga, mm, sve su te teme ključne od važnosti za cjelokupnu prehrambenu industriju. Europska unija ima najstrože standarde sigurnosti hrane, no unatoč tome Nedavno smo svjedočili e, nekoliko kriza oko bolesti životinja te e, označavanje prehrambenih proizvoda. Stoga moramo ažurirati zakonodavstvo u tom području. Kao što i sami znate, imamo oko sedamdesetak dokumenata o označavanju hrane. Novi prijedlog komisije će smanjiti taj broj na pet. I to znači, to jest, prijedlozi će uključivati zakonodavstvo o zdravlju životinja, o zdravlju bilja, o reprodukcijskom materijalu za biljke, službene kontrole za hranu i hranu za životinje, A sada bih htio reći nekoliko riječi o svakoj od ovih tema ponaosob. Što se tiče propisa o zdravlju životinja, cilj tih propisa je regulirati zdravlje životinja u svim zemljama Europske unije. Glavno načelo je da je prevencija bolja od liječenja. Želimo osigurati bolje standarde i definirati zajednički sustav koji će nam pomoći da u ranoj fazi otkrijemo bolesti životinja te da kontroliramo širenje tih bolesti. Novi zakoni o zdravlju bilja donijet će nam nove propise o, bilju i proizvodima za bilje s ciljem da se smanji e, količina štetnika te bolesti bilja u Europskoj uniji. Uredba o e, reproduktivnom materijalu za bilje ima za cilj pojednostaviti plasiranje e, sjemena na tržište. Ta će uredba pokrivati sjeme, uzimati u obzir e, biološku raznolikost te znanstveni napredak u tom području. Važan dio tog paketa je i uredba o službenim kontrolama u području hrane i hrane za životinje. Sustav kontrola traži modernizaciju, traži unapređenje i u budućnosti će biti obvezujući za sve zemlje članice. Želimo povećati povjerenje potrošača u cjelokupni sustav proizvodnje hrane. Posljednji prijedlog je uredba o upravljanju troškovima. U e, lancu proizvodnje hrane, e, hrane za životinje, te zdravlje bilja te, i tako dalje. U razdoblju 2014. do 2020. Ovom uredbom će se osigurati sredstva za financiranje programa. Isto tako ta će nam uredba dati mogućnost da odgovaramo na eventualne krize. Upravljanje troškovima je područje u kojem ćemo nastaviti e, na temeljima koje su postavili, koje je postavilo irsko predsjedništvo. Prijedlog je objavljen mjesec dana kasnije od ostalih prijedloga iz istog paketa to znači da se mi bavimo ovim prijedlogom tek od lipnja. E, shvaćamo da je potrebno brzo djelovati i brzo raditi na ovom zakonodavnom prijedlogu i svakako ćemo nastojati postići politički sporazum što je ranije moguće. Vjerujemo da ćete na svi zastupnici podržati u e, tim naporima. A sada uredba o medu. Irsko predsjedništvo je već započelo s radom na um, tom prijedlogu, mi ćemo nastaviti u tom smjeru. Pelud se mora smatrati prirodnim sastojkom meda, a ne kao aditiv. To će definirati nova direktiva. Znam da je to u interesu vašeg odbora i shvaćam isto tako kontroverze koje se rađaju oko te teme. Znam da ste zatražili procjenu učinka i da sada čekamo rezultate. Nakon što dobijemo rezultate, pokrenut ćemo međuinstitucionalnu raspravu na tu temu. A sada nekoliko riječi o ostalim prijedlozima komisije. Želimo otvoriti i nastaviti pregovore o o čitavom nizu tema. To su lijekovi za životinje, uzgoj životinja, kloniranje, kloniranje životinja za hranu. Isto tako, bavit ćemo se o e, informiranju o poljoprivrednim proizvodima te plasiranju tih proizvoda na tržište. Naše je stajalište da ovaj prijedlog samo jača e, stavove organizacije proizvođača te nudi nove mogućnosti za proizvođače u području, u sektoru e, voća i povrća. Kad govorimo o sektoru voća i povrća, tu ćemo također raditi na novim propisima. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, ovdje sam vam izložio ključne prioritete litavskog predsjedništva u području poljoprivrede i ribarstva. Kao što ste vjerojatno i sami primijetili, Jako je puno tehničkih pitanja pred nama i na njima ćemo morati raditi zajedno. 2013. je godina europskog građana. I iz tog razloga ove godine moramo biti posebno svjesni naše odgovornosti prema našim građanima i moramo zajedno raditi prema ostvarivanju najboljih mogućih rezultata. Hvala vam na pozornosti i veselim se vašim pitanjima. Hvala gospodine ministre. Započet ćemo sa krugom govornika koordinatora. Kao prvo Linda McKevan. Keine? Ach, Dagmar Roth-Behrendt. Ispričavam se Dagmar Roth-Behrendt. Je Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und Vielen Dank, Herr Minister. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala gospodine ministre. Izdali ste nam niz vaših planova. Možda biste mi mogli također reći koliko se daleko došli u pojedinim radnim skupinama, jer pola godine je dosta kratko razdoblje za sve nas, pa stoga ono što se sve nabrojali možda nećete moći svladati. Zapravo, sigurno nećete moći svladati, za to mi ne treba e, nikakva jača prognoza, stoga nam trebate naznačiti koja je vaša srž i što stvarno želite dovršiti u ovom razdoblju. Još neke točke. Kao prvo rekli sam nešto o prijedlogu što se tiče kloniranja životinja. Predsjedavajući je u svom uvodnom izlaganju nešto, nešto naznačio na što se nažalost niste osvrnuli. Svi znamo da je komisija obvezana već dulje vrijeme predstaviti prijedlog Američka vlada na svojim internet stranicama objavljuje da komisija neće to učiniti, da to ne namerava i da neće biti prijedloga u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini što se tiče kloniranja životinja. Možda biste nam mogli reći vaša saznanja i smatrate li da će ipak stići taj prijedlog. Također me zanima da li dijelite stav Europskog parlamenta da trebaju proizvodi uklonjenih životinja biti isto tako adekvatno etiketirani ukoliko stignu na tržište i da građani i građanke mogu sami izabrati žele li konzumirati meso koje dolazi od kloniranih životinja. Zatim što ste govorili o kontrolama prehrambenih proizvoda, već dugo za to postoje propisi, to nije ništa novo, no to se nažalost ne primjenjuje i ne poštuje u zemljama članicama i to je zapravo naš pravi sustav. Isto tako i što se tiče propisa vezanih uz e, stočnu hranu. Od već niz godina postoje propisi vezani uz to, no, nitko ili možemo reći vrlo različito se to primjenjuje u pojedinim zemljama članicama. Ja sam sigurna da je u Litvi stvar vrlo uzorana, znam za mnoge zemlje članice gdje to nije tako. Hoćete li se vi pobrinuti da vaše kolege i kolegice u vijeću također se suoče s time i da uvide da nema koristi od boljih zakonodavnih prijedloga ako se to ne primjenjuje u zemljama članicama i nema smisla da se troše novci za inspektore E, prehrambenih proizvoda, a da se ništa ne događa. Govorili ste o umnožavanju biljaka. Svi znamo da mala seoska gospodarstva kao i biološko gospodarstvo, poljoprivreda da nam je to vrlo važno. I stoga nas zanima, možete li osigurati da će se pri trenutnim sporazumima i dalje govoriti o tome da mora biti slobodna izmjena rashodnog materijala kod poljoprivrednika i kod uzgajivača rashodnog materijala. Također morate se osigurati da ne postoji nikakva diskriminacija što se tiče prijave takvih rasadnih e, materijala, jer postoje dosta velike administrativne prepreke. Imam dosta dug popis, na primjer postoji prijedlog komisije vezano s to koji na mnogim mjestima nije jasan i koji isto tako neće koristiti malim poljoprivrednicima u Njemačkoj, Italiji i Litvi, a to je ono što želimo postići. To su eto sada tri složena pitanja, još bih mogla dodati nekoliko, no ako mi date odgovor na ovo pitanje, već ću biti jako zahvalna. Dobio sam informacijom da je Esther de Lange u ime europskih pučana zastupati eh, ih kao koordinator. Najprije se moram ispričati zbog eh, mog glasa, kojem također treba odmor, no nadam se da neću dugo. Želim vam postaviti pitanje o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, o prehrambenom lancu. Što se tiče zajedničke poljoprivredne politike vidjeli smo da je došlo do dogovora pod irskim predsjedništvom i e, glavni novi e, element e, jeste greening ozeljenje i odbor za okoliš je kritizirao postignuti sporazumi mnogi zemljoradnici također. Dakle, moje pitanje Litarskom e, litavskom predsjedništvu jeste kako ćete se postarati za e, provedbu mjera ozeljnjivanja zajedničke poljoprivredne politike i kako ćemo moći e, kontrolirati uspješnost toga svega. Naravno, možemo provjeriti da e, možemo držati pod kontrolom to što će poljoprivrednik držati 5% svoje zemlje neobrađivane za potrebe ozeljnjivanja, ali ja bih želio vidjeti da, se, drži pod kontrolom i e, povećanje e, bioraznolikosti. Dakle, da se može provjeriti da li je to napravljeno ili ne, dakle da možemo vidjeti koji, koji povjerenik u pravu, onaj koji kaže da je to uspjeha ili onaj koji kaže da to nije uspjeh. I konačno što se tiče ozljivanja, kažete da želite inovativnu i održivu poljoprivredu u EU. Kako se možemo postaviti za to da ozljivanje, da inovativnost ima svoje mjesto u ozljenjivanju, da je to moderno i da se radi na održivoj e, i zelenoj poljoprivredi i kako možemo znati da će to imati svoje pravo mjesto u novoj eh, zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Zatim što se tiče eh, proizvodnog prehrambenog lanca, znam da će moji kolege o tome govoriti, ali eh, ja sam izvjestiteljica na, za prijevare i vi ste rekli da će vaš rad ponovo ustanoviti e, povjerenje e, u svijet poljoprivrede e, koji, koji je postao upitan zbog skandala s konjskim mesom, a ja se bojim da ako prepustimo e, sustav kontrole na državnoj razini, ako su države zadužene za provedbu toga svega, naravno, ali ako samo e, državama ostavimo u nadležnost e, tu kontrolu, bojim se da nikada nećemo doći do rješenja, jer prehrambena industrija i oni koji se, i prevaranti se bave svojim poslom u više zemalja i e, za sad su dakle četiri države e, uključene u ovaj skandal e, s konjetinom, a dakle država koja je žrtva takvih djelovanja može informirati Europol, može informirati druge države članice, ali ne može ništa više napraviti. Dakle, kako će se vi postarati da imamo prekogranični pristup borbi protiv e, prehrambenih e, prevara i kako se postarati da će prehrambeni lanac, odnosno proizvodnja u prehrambenom glasu biti e, fer i poštena. Hvala, to su bila moja dva pitanja. Hvala, sljedeća koordinatorica je gospođa Ana Rospah. Tak formand, ja taler dansk. Tak til ministeren for, han kommer her. Da, uzet ću riječ na danskom. Hvala vam gospodine ministre što ste došli. Nadam se da ćete moći eh, ostvariti brojne od ovih eh, projekata koje ste spomenuli. Najprije želim reći sljedeće. Radujem se tome što je za vas eh, održiva ribarska politika važna i mi se zalažemo za održivost u ribarstvu i stvarno me veseli to što ste rekli. Imam jedno pitanje koje se odnosi na zaštitu životinja. S pravom ste rekli da je bolje spriječiti e, nego liječiti, ali nažalost kada je riječ o e, lijekovima za e, životinje, oni se daju životinjama prije nego što e, životinja e, pokaže ispolje bilo kakve simptome, dakle preventivno im se to daje. I e, kada je riječ dakle o hrani za životinje, lijekovima za životinje, mi, bismo, mi se nadamo da će zakonodavni prijedlog biti izglasan jer sve veći broj bolesti koje se pojavljuje upravo i sve veći broj hrane koju mi konzumiramo, e, koja je takva da i mi e, razvijamo otpor na mnoge stvari jer su životinje e, pod lijekovima. Dakle, zdravstvo, odnosno medicina nije stručnjaci iz oblasti medicine nisu baš zadovoljni svim onim što se daje životinjama. Dakle, prevencija da, ali može li se to nekako drukčije raditi, a ne davati preventivno lijekove životinjama? Sljedeće pitanje, e, dugi e, prijevoz e, životinja, to je jako česta stvar, nažalost. Mi, dakle, prevozimo živu stoku, preko e, dakle europskih diljem europskih država i kako se možemo postarati da te jadne životinje ne stoje na granicama satima i satima jer to izaziva i druge probleme dakle oni moraju često čekati po 36 sati na granici, e, a da ne dobiju e, vode, e, stalno su pod suncem, to predstavlja dodatne probleme, ne samo po zdravstvo, zdravlje tih životinja, već i odražava se na kakvoću mesa, jer stoka izložena stresu i to negativno utječe na kakvoću mesa. Eto, toliko za sada. Hvala. Hvala na rozpohu ime zelenih e, gospođa Margarete Auken i za, s tim je završen prvi krug govornika. Øh, hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala i našem gostu što je došao i izložio nam inicijative Litavskog predsjedništva. E, imam dvije primjedbe, jedna je jako kratka i odnosi na ono što je e, rekao kolega Verem. Govorimo o novoj hrani, o kloniranju hrane. Još uvijek čekamo inicijative po tom pitanju i trenutačno e, je to pitanje blokirano i ništa se ne radi. Moram reći da ovdje ne govorimo o životinjama koje se kloniraju zato što nitko ih ne koristi niti kao prehrambeni proizvod, niti u druge svrhe. Ovdje govorimo o onome što definiramo kao offspring. Mladunčad. Željeli bismo čuti jamstva mm, da postoji odluka u tom smjeru. I sutra, kao što znamo, održava se jedan sastanak i tu će se govoriti o jednoj novoj vrsti kukuruza, modificiranog kukuruza koji sadrži šest e, štetnih sastojaka, šest štetnih i opasnih sastojaka o kojima se ne zna puno. I možemo misliti bit će sve u redu, neće se ništa dogoditi, u SAD-u se to konzumira tako da se može konzumirati u Europi. No, postoji snažan skepticizam u Europskoj uniji. Želimo imati bolja jamstva, želimo da se takva hrana podvrgava ozbiljnim testiranjima. Tako da želim reći da se to ne može e, staviti slobodno na tržište dok se još tako malo zna o tom proizvodu. Još sam htjela reći. Još sam htjela spomenuti još jednu izmijenjenu tvar, PowerCore. Test koji su, testovi koji su napravljeni nisu dovoljni i ako je Europska agencija za zaštitu hrane zabrinuta, mislim da nije u redu da da prihvaćamo pritisak. Jednostavno to u Europi ne možemo dozvoliti zato što bi to izazvalo velika protivljenja. I to je jedna od točaka u kojima Europska unija može pokazati da je odgovorna institucija koja je odgovorna prema svojim građanima, a ne da se temelji na financijskim argumentima te industrije. Stoga očekujemo od vijeća da posveti pozornost tom problemu. To su dvije primjedbe koje sam vam htjela reći. To je nama vrlo bitno u klubu zelenih i o tome smo već pisali povjereniku Borgu. No sigurna sam da to ulazi i pod vaše kompetencije. Hvala vam. Hvala, s time smo završili popis govornika prvog kruga govora. Gospodine ministre, izvolite, imate priliku odgovoriti na pitanje. Noriu visų pirma padėkoti visiems už išsakytas mintis, pasiūlymus. Vėl hvala na svim ovim pitanjima i na vašim komentarima. Točno je da su u tijeku brojne važne stvari u Europskoj uniji glede prehrambenog lanca i zdravlja životinja. Dopustite da započnem s pitanjem gospođe Rod Berendt. Pitanje kloniranja životinja za potrebe prehrane. To je vrlo važno pitanje. Ja znam koji je stav Europskog parlamenta po ovom pitanju. I Litva je svjesna da je to jako osjetljivo pitanje iz etičkih razloga, razloga koji e, se odnose na zdravlje životinja. i pregovori koje je vodilo mađarsko predsjedništvo e, su pokazali da je to točno i da nije e, moguće e, na ovoj razini doći do kompromisa. Mi čekamo na prijedlog Europske komisije glede kloniranja životinja za prehrambene potrebe i kada komisija iznese taj prijedlog, onda će predsjedništvo vijeća raditi na pregovorima i nadamo se da će Vijeće komisije Europski parlament sve tri institucije moći ostvariti u bliskoj budućnosti dogovor glede kompromisa i ja ću naravno pružiti svoju podršku kao predsjednik, predstavnik eh, predsjedništva. vijeća. A sada pređemo na pitanje o e, službenim kontrolama. Pitanje koje se odnosi na ovu uredbu je jedan od ključnih prioriteta litarskog predsjedništva. Postoje brojna načela koja se odnose na službenu kontrolu, E, koje trebamo imati na umu. Moramo e, se postarati da se borimo protiv prevare u prehrambenoj industriji, iako je još uvijek prerano da govorimo o detaljima u toj oblasti, tek smo počeli, počeli s raspravama e, na, u radnim skupinama u vijeću po tom pitanju, no uvjeren sam da i vi u ovom odboru želite raspravljati o tome, Jučer je moj kolega, gospodin Prilio, imao sastanak s izvjestiteljem o ovom pitanju, raspravljali smo brojnim, e, raspravljali su brojnim stvarima i nadam se da ćemo u interinstitucionalnim e, odnosima e, imati, ostvariti napredak u skoroj budućnosti. Pređemo sada na rasadni materijal, odnosno sjemena, mislim da je najveći prioritet stvoriti pravila koja će biti što jednostavnija moguće kako bi se smanjio e, administrativni teret. Ono što je potrebno jeste e, imati na umu interese svih država članica i to je jedini način da se dođe do kompromisa Litva će izbliza raditi sa, zajedno s parlamentom po ovom pitanju i učinit ćemo sve što je u našoj mogućnosti da ostvarimo dogovor o izmjeni reforme ovog zakona. Što se tiče daljnjih prije reformi i prioriteta. Dopustite da vam kažem da e, se prioriteti odnose na upravljanje troškovima, e, zaštiti životinja i e, bilja, a kada je riječ o ozeljenjivanju zajedničke poljoprivredne politike, dopustite da kažem ovdje pred vama da je naš cilj da se dođe do održivog, e, održive zemljoradnje. To je naš cilj i to bi trebao biti jedan od ciljeva e, zajedničke poljoprivredne politike i to ozeljenjivanje zajedničke poljoprivredne politike jeste jedan od ključnih koraka u smjeru inovativne i održive poljoprivrede. Naravno, to nije nešto što ćemo e, ostvariti preko noći. Moramo dosta raditi i pobrinuti se da smo dosljedni u onome što radimo i da ćemo napraviti dobra pravila. Naravno moram reći da reforma o zajedničkoj poljoprivrednoj politici eh, eh, podrazumijeva određenu ravnotežu, izbalansiranost, a ozeljenjivanje zajedničke poljoprivredne politike je jedan od najvažnijih e, aspekata te reforme. Nastojimo zadržati sve prijedloge koje je poslala e, komisija i kad je moguće e, poboljšati ih i također nastojimo učiniti sve što je moguće na tome da e, omogućimo da sve ti prijedlozi stupe na snagu što je prije moguće. Pređimo sada na skandal s konjetinom. Ester de Lange postavila je pitanje u vezi s tim. Ovdje je problem bio e, netočno e, označavanje mesa i mesnih prerađevina. Naravno, ti su problemi e, nanijeli štetu ugledu Europske unije. Iako je teško povratiti povjerenje naših trgovinskih partnera, i stoga je jako važno postarati se da osmislimo i primjenimo transparentnija i bolja pravila koja će biti lakše razumjeti. To je od ključnog značaja za ovaj sektor. E, što se tiče pitanja u koje se odnosi na kontrolu i nadzor u tom sektoru, pa za nas je važno da e, postoji dobar sustav zajedničkih provjera i e, u travnju je komisija podnijela prijedlog koji se odnosi na e, zajedničke kontrole i provjere i u tom prijedlogu komisija govori o konkretnim mjerama za borbu protiv tih prevara, dakle govori se o e, kaznama i iznosu tih e, globa, odnosno kazna. Litva koja predsjedava vijećem organizirala je, odnosno organizira e, konferenciju radnih skupina i radimo na pregovorima u tom području i nadamo se da ćemo doći do važnih odluka za cijelu Europsku uniju. Nastojat ćemo ostvariti napredak u ovoj oblasti. Naravno, moguće je da možda nećemo moći tijekom predsjedništva završiti e, završiti, zaključiti taj dosje, no ipak sam uvjeren da ćete vi, uvaženi zastupnici u Europskom parlamentu, također iznijeti korisne prijedloge. Mi sada čekamo na izvješće Delang o prevari u prehrambenoj industriji te provjerama i kontrolama koje mogu biti primijenjene u tom sektoru. Osobno smatram da prehrama, prevare u, proizvodnom, prehrambenom sektoru moraju biti tema kojom će se baviti i politika i iz tog razloga označavanje hrane će biti na dnevnom redu 14. srpnja e, i ja ću se obratiti povjereniku Borgu i predložiti mu da on još jednom iznese te prijedloge i kaže nešto o konkretnim mjerama koje bi komisija trebala donijeti također treba e, uzeti razmatranje e, obvezno označavanje e, svih mesnih proizvoda. Želim se zahvaliti gospođi Ani Rozbah na pitanju o višestruko otpornim patogenima. 2012. vijeće je usvojilo zaključke u vezi s tim pitanjem. Nadamo se da će zaključci vijeća e, koji su usvojeni u rezoluciji Europskog parlamenta u prosincu 2012. godine i nadam se da će ta dva dokumenta pomoći iznalaženju rješenja ovog problema te da će biti korisni e, za komisiju pri odluci kojim putem krenuti. Komisija sada radi na prijedlogu izmjene direktive o e, životinskoj e, lijekovima za životinje i prehrani za životinje. Nadamo se da to neće biti samo pravila za koja se odnose za, na dostupnost E, lijekovima za stoku, već e, isto tako i da će, doći, da će biti donesena pravila o borbi protiv e, šestro otpornim patogenima. Iz tog razloga Litva, odnosno Litavsko predsjedništvo, je spremno raditi što god može kako bi se napredovalo s tim, u tim pregovorima. Što se tiče zaštite životinja, ja se slažem s tim da su da je dugotrajni e, prijevoz stoke e, problem i da slažem se s tim da to utječe na kakvoću mesa i to je problem koji treba riješiti to je pitanje od velikog značaja za europski parlament svjestan sam toga slijedio sam e, rasprave u Europskom parlamentu. 2012. godine potpisana je deklaracija i u toj deklaraciji rečeno je da stočni prijevoz ne bi smio trajati duže od 48 sati. ispravka govornika ne bi smio biti duži od osam sati. Sada čekamo na prijedlog Europske komisije o zaštiti životinja i trebao bi doći do određenog broja mjera u tom zakonodavnom prijedlogu i pozdravljamo inicijative komisije e, s tim u vezi, no ipak mi smatramo da taj prijedlog neće doći na dnevni red prije 2014. godine ili kasnije, a to će naravno biti nakon litarskog predsjedništva. Naravno, jako je važno da e, budu donesene odgovarajuće mjere u, e, kada je riječ o zaštiti životinja. moramo se postarati da sve odredbe koje budu usvojene na europskoj razini budu e, provedene u svim državama članicama. Litva je višestruko ponavljala da dužina trajanja prijevoza životinja mora biti ograničena. I moramo također imati na umu i pitanje ekonomičnosti. Pređemo sada na genetski, genetski modificirane objekte, dakle GMO. Mi jako cijenimo jako ambiciozni stav Europskog parlamenta po ovom pitanju. Parlament je e, radio na prijedlogu kojemu je cilj da se zabrane GMO na području GMO i u ožujku 2012. godine ovome je raspravljano e, u odboru vijeća. No tada države članice nisu uspjele doći do sporazuma. I ovo je područje e, Naravno, vi ste razgovarali s gospodinom Mazeronisom, e, Mazuronisom mm, e, jutros koji je ministar za okoliš, ali e, svjestan sam da je pitanje GMO-a od velikog značaja ne samo za okoliš, već i za poljoprivredu, općenito. Naravno da je važno da same države članice budu u stanju donositi odluke o tome da li žele dopustiti e, uzgoj GMO-a na svom teritoriju ili ne. Ali naravno to treba biti učinjeno u okviru EU e, regulativa. Hvala. Hvala, ovo je bila faza zagrijavanja. Sada prelazimo na drugi krug sa kolegama i kolegicama. Kao prvo, gospodin Mario Perilo. Minuta i pol, molim te, kako bismo ostali u određenom okviru, dakle jedno ili dvoje pitanja postaviti, inače nećemo imati dovoljno vremena za sve. Izvoli. Grazie, Hvala vam, predsjedniče. Iskoristio bih ovu priliku da vam pozdravim ministra poljoprivrede i zahvalim mu što je pristao susresti se sa našim odborom. I drago nam je da možemo razgovarati posebice o novoj uredbi o službenim kontrolama u cijelom lancu proizvodnje hrane. I ja sam izvjestitelj na tom izvještaju. Riječ je o novom zakonodavnom instrumentu koji će Europskoj uniji omogućiti definiranje strožih propisa kako bi se izbjegli problemi i kako bi se osigurala provedba tih propisa. Isto tako osigurat će jedan održivi transparentan okvir kako bi koji će osigurati da naši proizvodi i uvezeni proizvodi iz trećih zemalja budu sigurni i zdravstveno ispravni. Na jučerašnjem sastanku sam stekao dojam da postoje svi uvjeti da se e, postupi brzo i učinkovito. Mislim da moram insistirati na tom aspektu kontrola, između ostalog i kako bi povratili povjerenje potrošača uslijed nedavnih e, prijevara poput e, nedavnog skandala sa konjetinom. Isto tako podržavam zakonodavno usklađivanje koje je predložila komisija i čiji je cilj stvaranje jedinstvenog sustava kontrola kako bi dakle imali jedan jedinstveni zakonodavni instrument. Odluka da se usvoji uredba, a ne direktiva, je zapravo jasan signal da se želi da se traži dosedan pristup kako ovako važan sektor ne bi ostao bez odgovarajućih i učinkovitih kontrola. Dva brza pitanja. Koje je stajalište predsjedništva o prijedlogu komisije? Dakle, da se definira normativni okvir e, koji je zajednički za cjelokupni e, lanac proizvodnje hrane, te da se u sekundarnim propisima kroz delegirane akte E, ostavi, ostave specifične propisi za specifične sektore. Drugo pitanje. Dakle, želimo da kontrolu budu financijski neovisne. Kako smatrate da taj porez koji će se uvesti će odgovarati tim potrebama zato što službene kontrole u određenim e, državama se provode od strane državnih institucija, dok u drugima ih provode privatna tijela. Hvala, možda to nije bilo jako razumljivo sa prijevodom, ali trebali bismo se prižavati minute i 30 kako bi svi kolegi imali priliku postaviti svoje pitanja. Kodin Lepaž. Merci, Hvala, nisam e, bila sigurna da ste izgovorili moje ime, gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, najprije hvala što ste došli. Moje pitanje se nadovezuje na ono što je e, malo prije rekla gospođa Rodberent. Ja sam od onih koji su jako zabrinuti glede e, ovih pregovora koji se otvaraju, pregovora sa Sjednjim američkim državama i koji se odnose na sva prehrambena i poljoprivredna pitanja. E, činjenica što tekst o kloniranju još nije predstavljen je problematičan, također e, sve što je u vezi sa o GM-ovima e, Također je tu i činjenica što e, je jako neprecizna stvar u vezi sa sjemenom. Dakle, tradicionalno sjeme je moglo bi biti zabranjeno za upotrebu u Europskoj uniji. Dakle, gospodine ministre, da li imate, da li ste sigurni da vijeće, e, vijeće ministra za poljoprivredu, da li će imati dovoljno jasan odrešiti stav kako bi se zaštitila kakvoća naše poljoprivrede i sigurnost potrošača koji su od ključnog značaja u e, izgradnji Europske unije. Dakle, da li se možete postarati da to bude apsolutni prioritet i e, postarati se da e, slobodna trgovina ne učini sve ono što smo do sada ostvarili. Hvala Hvala gospodine ministre nekoliko kratkih pitanja o uredbi o kontroli prehrambenih proizvoda gdje sam izvestila u sjeni u imamo kluba zastupnika. Ovaj, ovaj način gledanja da ćemo s tom uredbom ustanoviti učinkovitiji sustav za borbu protiv prijevara, tu stvarno moram reći da sumnjam u to. Prijevara, na primjer, skloniti nam je nešto što ne možemo spriječiti. Trenutni sustav, i tu moram malo korigirati prethodnih govorika, se isto tako temelji na jednoj uredbi, a ne na direktivi. Jedno pitanje se postavlja uvijek iznova, a to je da su sankcije vrlo različite između pojedinih zemalja članica. Ja sam uvijek iznova zahtjevao da bi to trebalo promijeniti i da bi zemlje članice konačno trebale biti spremne dogovoriti se što se tiče sankcija kod određenih propusta i da se sankcije ujednače. To znači da kod određenih pojava što komisija eh, predlaže da je to sigurno dobro, ali samo ukidanje dobiti iz nečeg se može pretočiti u to da onaj koji ostvaruje dobit, a ne ugrožava živote, može biti sankcioniran jače nego onaj koji ostvaruje nikakvu dobit, ali ugrožava svojim potvrdima živote ljudi. Mislim da je to bitno utvrditi tijekom vašeg predsjedništva. Što se tiče delegiranih akti, to me jako zabrinjava, rado bih čuo vaš stav o tom pitanju. Cijele uredbe koje dobro rade do sada, na primjer, uredba 854 bi sada trebala biti opremljena sa delegiranim aktima, a u tom slučaju parlament neće uopće moći sudjelovati u postupku, već samo vijeće. Ne znam kako su se održale rasprave i kako se došlo do tog dogovora, ali ja ću ipak tu i dalje se opirati tom prijedlogu jer mislim da to ne smije biti tako. Treba nam, treba nam veća transparentnost, a to nije osigurano što se, kad se tiče delegiranih akti. Hvala sljedeći govornik je gospođa Jolanta Hibner na minutu i 30. Ministra na našoj komisiji Hvala vam. Dobrodošli gospodine ministre na ovaj eh, sastanak našeg odbora. Želim vam postaviti pitanje koje se odnosi na izmjenu direktivu o kakvoći goriva i eh, na obnovljive energije što je u izravnoj vezi sa eh, neizravnom promjenom upotrebe tela. Naime, ta direktiva je tek nedavno stupilo na snagu, poljoprivrednici su tvrdili e, da to nije dobro, dakle borili su se protiv i nastojali uvjeriti svoje vlade Što se tiče uljane repice i prenamjene tla i i kada je riječ o e, biogorivima, možda bi trebalo ponovno nastojati uvjeriti e, poljoprivrednike da se još jednom promijeni e, uporaba tla sutra, odnosno danas poslije podne glasovati po tom pitanju i treba ćemo dobiti stavove dakle, komisije E, pod, tijekom vašeg predsjedništva e, kada je riječ o sastavu biogoriva i o e, upotrebi tla. Dakle, kakav je vaš stav po tom pitanju, što nam možete o tome reći? Hvala gospođi Hibner. Srdačno želim pozdraviti skupinu koja ugošćuje gospodin Petar Lize iz južne, jugozapadne, Vest, jugozapadne Falije koji su nam ovdje došli kao gosti. Srdečno dobrodošli. Gospođa Radmil Mogulate je sljedeća. Mūsų komitete šitas lietuviškas maratonas paskutinę savaitę prieš vasarą tikrai yra toks, na, gana smogus, nepaisant to. E, jako sam s velikim zadovoljstvom pozdravljam ovdje na rad naše komisije. Ovo je jako prijatan maraton koji traje već e, punih tjedan dana. E, tu je nekoliko prioriteta koje ste naveli, no ja bih vam sada želio postaviti pitanje o nekim drugim inicijativama. Prije nekog vremena u sklopu našeg odbora bilo je riječi o prehrambenim proizvodima koji su bili e, drugčije kakvoće ovisno o tome u, u kojoj se e, državi članici prodaju. Komisija bi trebala pokrenuti istragu i provjeriti na taj način da li postoji inicijativa u vijeću za istragu. Hvala vam, predsjedavajući. Najprije želim čestitati ministru, jer mislim da je njegovo izlaganje bilo vrlo pragmatično, vrlo precizno. I to i posebice u odnosu na programe koje nam je predstavio. Mislim da je poljoprivreda nešto čime se možda ne pridaje dovoljno pažnje. E, argumenti se razdvajaju po sektorima i onda se poljoprivreda smatra previše sektorijalnom za okoliš. I mislim da to nije dobro, no opet više se bavimo učincima i klimatskim promjenama. Klimatski klimatske promjene su učinci, a morali bi se baviti više samom poljoprivredom. Tako da imamo ispada da dakle e, da je poljoprivreda žrtva politika popusta i e, žrtva financijske krize kroz koju sad prolazimo. No, mislim da jedini Mislim da je zapravo to jedini način na koji možemo spasiti e, naš okoliš, spriječiti hidrogeološke fenomene koji nam se kojima stalno svjedočimo u velikom broju zemalja Europske unije. U najboljem slučaju sada svjedočimo e, dakle uzgoju jedne kulture, što je ipak možda bolje od ničega, ali mislim da bismo ipak trebali malo više poraditi na očuvanju bioraznolikosti. Mislim da mm, vi jako dobro shvaćate da sve te odgovornosti, te argumente ne treba dijeliti. U vašem ste govoru spomenuli dvije važne točke. Prvo, plasiranje na tržište poljoprivrednih proizvoda. Mislim da je to ključno. I zanima me koji su vaši prijedlosi da posredništvo postaje što jednostavnije koje, jer nažalost ono odnosi jako velik dio zarade poljoprivrednika. Druga stvar, označavanjem te prijevare u području hrane. Ovdje bih htio naglasiti da se ne govori samo o mesu. Prijevara ima jako puno i vrlo su maštovite i odnose se na velik broj proizvoda. Tako da moje drugo pitanje je, dakle, imamo biološ, tehnike biološke, molekularne biologije, provode se različite testovi. I pitam se, zar ne bi bilo dobro uključiti i te, e, ta svojstva u politike koje štite proizvod. Čak se danas mogu utvrditi e, svojstva određenog teritorija. Hvala, zadnji govornik je kolegica Lupčeva. Благодаря, господин председател. Да поздравя господин министр. Hvala vam, predsjedniče. Želim čestitati ministru na uvodnim uvodnom govoru i na odgovorima koje je već e, pružio na posljedna pitanja. Želim naglasiti da dosljedno djelovanje za održivu poljoprivredu podrazumijeva ozbiljnu potporu malim i srednjim poljoprivrednicima, osobito kada je riječ o proizvodnji povrća i voća. Mislim da se ovo s jedne strane odnosi na jedan općenitiji problem, koji se odnosi na dezertifikaciju i e, napuštanje ruralnih e, regija. Tako da kako bismo podržali poljoprivredu moramo pomoći sitne i srednje poljoprivrednike da ne napuštaju e, sela i isto tako trebaju biti donesene mjere da se pomogne konkurentnost naših poljoprivreda i ako naši proizvodi nisu konkurentni, onda ćemo e, dobivati proizvode iz trećih zemalja, ponekad e, je, je dolazi i do bespravnog uvoza. Da li ćete dakle donijeti određene mjere kako biste pomogli našim e, europskim poljoprivrednicima i proizvodima na tržištu? Hvala. Sada predam riječ ministru kako bi odgovorio na pitanje. Izvolite. Tai noriu padėkoti visiems už pateiktus klausimus, pasiūlymus. Širmano po komanda pasižymėjome, o dabar e, norėčiau trumpai atsakyti. Tai bilježio sam brojne stvari, sada ću nastojati proći kroz e, ova brojna pitanja koja ste mi postavili. Gospodine Pirilo, što se tiče službene kontrole, naravno, mi nastojimo e, izvući što je više moguće, odnosno donijeti što je više moguće dobrih odluka, ali pregovori su tek započeli. Tako da će nam trebati dosta vremena da dođemo do najboljeg mogućeg rješenja i kako god bilo mora se doći do sporazuma, do kompromisa. Naravno mi želimo da dođe do usklađenja sustava nadzora i svjesni smo različitih e, upravnih e, sustava u državama članicama. Dakle, u svoj toj raznolikosti mi ćemo ipak nastaviti doći do sporazuma. Gospođa Lepaž je poslala pitanje o pregovorima sa Sjedinjim američkim državama. Želim naglasiti da je ovo tek prvi krug pregovora u Washingtonu. Svjestan sam značaja tih pregovora i blisko ću ih pratiti. Nadam se da će ti pregovori teći na miran način. Za mene je teško sada da, da vam kažem kako bi, kakvi bi mogli biti ishodi tih pregovora. Pregovori tu će biti naravno riječi o velikim pitanjima kao što je stanje životinja, odnosno njihovo zdravlje, ali moramo imati na umu isto tako potrebu da se uklone e, carinske barijere i da se zadrže samo e, učinkovite kontrole. Današnji sastanak je tek drugi sastanak e, radne skupine, tako da to znači da su pregovori doista tek počeli i pregovori će zasigurno biti zahtjevni. U prosincu ćemo vam iznijeti, odnosno predstaviti izvješće o našim ostvarenjima. Radvila je postavila pitanje o e, etiketiranju hrane. Bojim se da što se ovoga tiče moramo sačekati e, na komisiju jer ne raspolažemo nikakvim tekstom u vezi s etiketiranjem. Samo mogu reći da e, se vijeće ministara sastaje idućeg tjedna i e, skandal s konjetinom i etiketiranje hrane će biti na dnevnom redu. E, što se tiče biogoriva, to nažalost e, nije u nije moje područje rada, to spada pod e, rad vijeća za energetiku. Gospodin Mazuronis bio je ovdje jutros i razgovarao s vama, moje mišljenje, mene kao ministra poljoprivrede, jeste da je potrebno ostvariti, ostvariti određenu ravnotežu u ovom području i nadam se da ćemo uspjeti doći do kompromisa. Za kraj rekao bih eh, da što se tiče malih eh, poljoprivrednih gospodarstava, voće i povrća, već je puno toga učinjeno kako bi se potakla, odnosno dala potpora malim poljoprivrednim gospodarstvima. Zadnje izvješće zajedničke poljoprivredne politike je u tijeku. Hvala vam gospodine ministre, s time smo stigli na kraj naše rasprave. Ja vam želim izdrživost, puno uspjeha, dug dah, jer imamo mnogo toga što je trenutno u tijeku obrade i sigurno će doći mnoge stvari na koje se još nismo uspjeli pripremiti. Također se nadam da ćemo od strane vijeća dobiti jasne odgovore što se tiče važnih pitanja zaštita potrošača, prije svega onih pitanja koji se tiču naših prehrambenih proizvoda iz toga ćemo moći vidjeti koliko zapravo možemo djelovati, koliko možemo provesti ono što od nas očekuju naši građani, 500 milijuna naših građana, da imaju sigurne prehrambene proizvode gdje je stvarno i ono unutra što stoji na, na pakiranju ili pak da je na pravilan način etiketirano, te da imamo adekvatno zakonodavstvo što se toga tiče i isto tako jasna stajališta te da se to sve pretoči konačno u zakonodavstvo. U tom smislu vam želimo puno uspjeha. Mi ovisimo o vašem predsjedništvu ukoliko želimo još dovršiti ta pitanja do kraja našeg saveza. A mi, mi smo najveći zakonodavni odbor parlamenta gdje ćete uvijek naići na otvorena vrata i uvijek ćete biti dobrodošli. U tom smislu vam želimo sve najbolje. So, es U redu, sada nastavljamo. U našoj raspravi imamo izmjenu mišljenja o proračunu, dakle nastavit ćemo sa dnevnom točkom 4, gospođi Jute Hauk. Ona je bila dosta fleksibilna, te je sada bila spremna uskočiti. Moramo iskoristiti ovo vrijeme jer ćemo danas popodne vjerojatno trebati svo vrijeme koje nam je raspoložilo za glasovanje i stoga neću dalje odužiti, nego ću predati gospođu Tihauk riječ e, za proračun za financijsku godinu 2014 an den e, gesamten Ausschuss e, Ja želim kao prvo pohvaliti cijeli odbor. Moja točka je bila zapravo nešto što je trebalo e, raspraviti prije, ali ja sam bila na sastanku te skupine i tako da sad moramo nastaviti. Imamo preliminarni dogovor što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira. No, još nismo stigli do stvarno zakonodavnih obveza. Prijeđemo na naš proračun za iduću godinu jedan i drugi kolega je vjerojatno već pogledao u nacrt e, proračuna komisije. Komisija je sastavila svoj prijedlog na temelju brojki zaključaka Europskog vijeća iz 8. veljače. To znači da, na primjer, što se tiče poljoprivredne politike, imamo takav slučaj da se uvodi proračunska disciplina i da se smanjuju sredstva za 5%, dakle 5% manje sredstava za naše poljoprivrede nego što je prvotno predviđeno, a prema pravilima bi im i taj novac trebao biti na raspolaganju. Dobro, to nije doduše naša tema. Mi imamo što se tiče obveza 142,5 milijardi eura, a što se tiče sredstava za plaćanja 136 milijardi eura. I dakle ponovno vidimo jaz koji je po mom mišljenju dosta velik, ali vidjet ćemo koliko ćemo ga još uspjeti smanjiti. Što se tiče sredstva za obveze, ona su naspram trenutnog proračuna za, snižena za manje 6%. A kod sredstava za plaćanje imamo manje 5,8%. I kada zatim još pogledamo za što komisija koja predlaže i želi koristiti sredstva za plaćanje, onda vidimo da samo 10,7 milijardi eura stoje na raspolaganju za isplate novih obveza. Ostatak, naravno za poljoprivrednu politiku i za izravna plaćanje i za plaćanje starih računa koje su nam već stigli na naplatu i koji su provedeni i sve to treba platiti od tog iznosa. To vrlo jasno dovodi ne samo kod mene, nego i kod e, općih uprava koji su nadležni za to do zabrinutosti, jer će se moguće tijekom tekuće proračunske godine, dakle iduće godine, dogoditi sljedeće. Komisija zapravo neće imati cjelokupni iznos koji smo trebali imati za sredstva za plaćanje i neće, sredstva za obveze i neće ih biti spremna obvezati jer će vidjeti da su sredstva za plaćanje već sad vrlo mala i reći će se da prije nego što dođu do pravnih poteškoća uopće zapravo se neće obvezati, neće dodijeliti ta sredstva za obveze. To je razvoj koji stvarno moramo vrlo s velikom zabrinutošću gledati i to uopće ne odgovara, mogu bismo reći, pravilima Europske unije zato što je Europski parlament zakonodavac zajedno sa vijećem i ako se ovdje radi o obvezama onda komisija mora poštovati brojke koje smo mi htjeli i mora ih staviti na raspolaganje. Nas se to tako i tako tiče, prije svega zato što ćemo mi s našim proračunom za koji smo nadležni e, činiti samo jedan jako mali dio ukupnog proračuna. Ako vidimo, onda se radi o 0,28% za programe Potput Life i za akcijski plan o zdravlju. Iako svaki put i komisija i vijeće kada se radi u velikim govorima, uvijek govore da žele imati dovoljno sredstva za inovacije, za gospodarstvo i gdje uvijek kažu da je politika zdravstva izuzetno važna, no naš akcijski program za zdravlje iznosi samo 0,04%. i to je jednostavno neshvatljivo. Još uz to treba znati da će u buduće program LIFE biti proveden ne od komisije, i to je jedna novost, već od proširene agencije za gospodarstvo i za inovacije. Oni će morati provoditi program LIFE. Zašto je tome tako? Znamo, vjerojatno si možemo to i sami izračunati. Postoji ta tendencija eksternalizacije koja se pojačala još tijekom proteklih godina. Ona nije bez poteškoća, to treba jasno reći, no komisija s time štedi na troškovima administracije u svojoj petoj kategoriji i na taj način prebacuje trošak za administraciju i za provedbu tih programa u druge službe i to znači da ćemo od onog malo što ćemo dobiti za program LIFE morati plaćati i administrativne troškove. To je ono zbog čega ne možemo biti sretni Neću sada još odužiti, samo mi dopustite da, da se osvrnem na agencije. I u tom slučaju Europska komisija ima princip koji mi ne možemo podržati u tom obliku. To uopće ne može biti tako. Komisija je prije dosta vremena se obvezala da će sve administrativne troškove sniziti i da će tijekom tog snižavanja osoblje u svim institucijama smanjiti za 5% do 2017. godine. U redu, mislim da se tu svi slažemo, sve agencije su imale vremena reći da će pokušati ostvariti ovaj cilj. U međuvremenu komisija kaže ne, taj 1% po godini, dakle 5 godina sveukupno, nije dovoljno. Neke agencije su čak mogle postići i 2% po godini i mogli završiti prije s ovom mjerom. Ne, oni kažu da žele još dodatnih 1% i ono, sve to osoblje su dio jednog pula jedne skupine, a s tom skupinom se zatim trebaju popunjavati mjesta u novonastalim agencijama ili u agencijama koje još nisu u trenutku uspostave i iz, tog, iz te skupine će se zatim popunjavati nova mjesta. To znači da po svim kategorijama gdje smo uvijek strogo rekli da ne možemo prebacivati troškovi iz jednu u drugu kategoriju, sada komisija želi premještati osoblje i s time i troškove. Pitam se je li to uopće u skladu sa financijskom uredbom i mislim da to još moramo pogledati. Što se tiče Agencije za okoliš, tu nisam toliko zabrinuta, radi se o dobroj agenciji koja je stabilna u svojoj strukturi, ali drugi, EFSA, koja je preuzela nove zadaće, dakle Agencija za sigurnost hrane, ona je preuzela nove nadležnosti i zbog nas, jer smo mi uvijek iznova tražili dodatnu transparentnost, doduše ne samo mi, već i odbor za proračune. No sve to ne možemo postići ako sve manje imamo zaposlenih. Što se tiče EME e i EKE, e, o tim agencijama uopće ne moram govoriti, tu je potrebno dodatno osoblje, a to ne možemo niti platiti iz europskog proračuna. Taj trošak snosi privreda. To su sve usluge, EMA, EKA, koji su tu e, radi privrede i koji naplaćuju svoj rad, ali unatoč tome komisija kaže da i tu, unatoč tome, se treba smanjiti sveukupan broj osoblja za 2%. To nije u redu. Ja vas sve srdačno molim da kontaktirate sve osobe koje su kontaktne osobe za pojedine agencije, da stupite u vezu sa tim agencijama, da pogledate njihove proračune, ne samo ovaj problem sa osobljem, već i druga sredstva, da sve to pogledate i da zatim kažete što je stvarno realistično, s kojim iznosima možemo raditi na kraju ili što treba izmijeniti. I mislim da su tu naše kontaktne osobe one koje to nam mogu pružiti. Ja to radim, ja sam kontaktirala već više od jedne agencije, a to se ne tiče samo naših pet agencija za kojih smo mi nadležni u okviru odbora za okoliš, to se tiče svih agencija gdje postoje posvuda veliki problemi. I stoga moram reći da nisam, mogla bih reći, prijateljski nastrojena kada vidim ovaj prijedlog proračuna. A uz to će on još biti promijenjen. Zato što su rasprave u višegodišnjem financijskom okviru takve da postoje na, na više mjesta sustav frontloadinga, dakle od komisije se traži da nam preda pismo o izmjeni i samo se mogu nadati da nećemo biti negativno od toga potreseni. Još samo da vas pitam, trebam li nešto reći o vremenskom okviru? Rok za ulaganje amandmana za pilot projekte i za pripremne mjere je sada sljedeći tjedan 17. srpnja. Rok za ulaganje amandmana koji se tiču izvješća i proračunske amandmani, tu je rok 28. kolovoz. Mi malo kasnimo, ali dobro, tek smo kasno dobili nacrt i stoga to nije bilo moguće napraviti drugačije. U odboru za okoliš ćemo 5. rujna glasati o tome. Točno. Sada ću dati riječ govorima kao prvo Jose Manuel Fernandez senior, ne junior, nego senior. On će nas uvesti u raspravu. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria saudar eh, o da colega Utaug je Hvala vam. Najprije želim eh, čestitati kolegici na odličnom radu. Ovo je doista odličan izvještaj. htio bih nešto precizirati. Ova gospodarska i financijska i socijalna kriza ne može staviti sa strane e, ambicije mm, Europske unije. Europska unija mora biti lider u području zaštite okoliša na e, svjetskoj razini. I moramo naglasiti da sastanak vijeća u veljači je definirao da 20% e, višegodišnjeg financijskog okvira je namijenjen dakle zaštiti okoliša. I sada kako to preračunati, kako će se to raspodijeliti? Onda je jednako važno za ambijent u 2014. moraju krenuti definirani programi. I naravno da m, mm, pokretanje višegodišnjeg financijskog okvira će ipak potrajati, uvijek će to malo kasniti i na kraju će i ostati nešto novaca 2014. Neće biti fleksibilnosti i ono što se ne potroši tijekom 2014. neće se moći prenijeti u 2015. To će biti moguće tek od 2015. Dakle i godinama nakon toga. Stoga je važno da definiramo potrebu za programe zaštite okoliša, da se takvi program, programe pokrenu što prije e, i to od samog trenutka njihova pokretanja, od 1. siječnja 2014. Kolegica isto tako sagledala postotke za svaki program. Mislim da bi to mogao biti opasan pristup, zato što politika zaštite okoliša mora biti transverzalna. Mora E, se ticati i politika koja se odnose na koheziju i moramo se prisjetiti da e, se samo programi poput life smanjuju, to je istina i u redu je to reći, ali pritom moramo pojasniti da imamo 20%, to je odlučilo vijeće, i da se to odnosi na sve politike i posebice i politiku kohezije, u koju je također ugrađen aspekt zaštite okoliša. Jako je važno stoga da za troškove koje se odnose na zaštitu okoliša ili na borbu protiv klimatskih promjena, da ti troškovi budu jasno obrazloženi. Kako bi građani jasno vidjeli što radimo. Jednako je važno naglasiti ciljeve za 2020. te okolišne aspekte sadržane u tim ciljevima. Svi aspekti horizonta 2020. sredstva koja će biti stavljena na raspolaganje e, tvrtkama, financijski instrumenti, politika kohezije. Dakle, svi ti aspekti moraju e, zajedno doprinositi ostvarenju naših ciljeva. Hvala, Dagmaron Berendt. Hvala gospodine predsjedavajući. Jedna primjedba na ono što je rekla Juta Hauk u vezi s agencijama. Malo sam se osvrnula da bih vidjela jesu li tu zastupnici komisije iz pojedinih općih uprava. Ne vidim to, ali možda ne gledam u pravom smjeru. Mislim da je uvijek dobro da kada imamo prazne blagene pokušamo prikupiti novac onda gdje je to moguće. Sada zapravo to vrijeme nije tako. Blagene nisu toliko prazne. Kada vidimo da komisija na drugim područjima troši više novca i da se vijeće s time slaže. Ono što sada žele poduzeti u vezi inteligencije je zapravo nerazumljivo. možemo vidjeti postoje li mogućnosti da se uštedi novac u agencijama. S time se slažem. Ja isto tako ne spadam u one koji kažu da se to tiče samo agencija iz drugih odbora. Agencije koje su, koje su nadležnosti našeg odbora imamo određene ideje kako bi se uštedila određena sredstva. Ali prije nego što se to učini, trebalo bi to je vrlo staromodno, napraviti pregled aktivnosti i mogućih slobodnih kapaciteta. Ne mogu odabrati horizontalni pristup i reći da ću štediti kod svih agencija dva ili čak još jedan dodatni postotak. I zatim, ako mi je potreban novac ili ako trebam nova mjesta, onda ću njih prebaciti na one agencije kojima su tam radna mjesta potreba ili koje su, koje su u nastajanju. To je stvarno besmislen pristup. A zatim se to sve još i pooštri kada pogledamo pritom različite agencije. Sada ću govoriti o agenciji, o Europskoj agenciji za ljekove. Ta agencija se financira do 80% putem pristojbi, 20% proizlaze iz europskog proračuna. To dakle znači da ako Europska komisija predviđa 2% uštede, recimo da polazimo od 2%, na temelju eh, tih pomena u EMI, agenciji za lijekove, onda to isto tako znači da je onaj dio koji se plaća iz pristojbi, dakle Sanofi, poduzeće i na tisuće drugih proizvođača plaćaju za svoje proizvode, a da zatim taj dio se prebacuje nekoj agenciji za zrakoplovstvo koja ima mjesta ili nekoj agenciji za poljoprivredu. To je kao ideja zapravo u redu, ali to ima određene posljedice. ima posljedice da mogu uštediti 2% na proračunu, ukupnom proračunu agencije za lijekove. U tom smislu je to zapravo mnogo veći udio od onoga što se uštedi, jer ako na primjer gledam iznos od 10 od 1000 eura i kažem da ću tu uštediti 2%, onda je to 50 eura. No to se sve samo, to se sve odnosi, to se odnosi na sveukupni proračun. Ema će imati probleme s osobljem, neće moći vršiti svoje zadatke na koji su pravno obvezani. Ne samo što se tiče e, opreza na području farmaceutskih proizvoda, a mi im čak za to i zadajemo određene vremenske okvire. Kada sam to čuo, čula, onda sam razgovarala sa ekipom gospodina Barosa, jer sam tada se rekla da ne želim biti osoba koja će se stalno prebacivati između osoba koje su to zadužene, a koje mi kažu da ništa ne mogu i da to sve dolazi od predsjednika komisije. Onda sam se rekla nazvaću dakle njega. I pokušala sam raspraviti to sa e, voditeljem ureda gospodina Barose. Dva puta sam to učinila i nisam sigurna koliko smo se međusobno uspjeli sporazumjeti. Ja sam jasno rekla da sam ja proizvođač lijekova, ja bih s ovim slučajem išla na sud. Da od mojih pristojbi koje ja plaćam i koje često u iznosu od 70% se ponovno vraćaju u zemlje članice koje se refinanciraju iz tih pristojbi, to je isto tako potpuno ilegalno, ali to je isto tako potpuno druga tema, to je potpuno suludo a isto tako je protivno našim pravnim načelima i tu se slažem sa gospođom Juta Haug. To znači konkretno kod agencije EMA da se 2% ne uštedi samo od onih 20% koji su financirani iz proračuna, što bi još mogla razumjeti, nego da se ušteđuju 2% od sveukupnog proračuna, dakle od svih 100%. Ja mislim da to komisija nije dovoljno promislila i da gospodin Lewandowski i njegov izvrsni savjetnik, kod kojeg nikad ne znam je li on savjetnik povjerenika ili savjetnik zemalja članica i da zbog toga zapravo vrši tu funkciju savjetnika povjerenika, mislim da oni to nisu razumjeli. A sada se ja pitam, a pitam i vas, naše kolege, gospodina predsjedavajućeg, pomozite gospodinu Levandovskiju da to razumije, pomozite gospodinu Barosu i savjetniku gospodina Lewandowskija da ne možemo imati horizontalni pristup kod agencija, nego moramo pogledati koliko su opterećeni, jesu li obvezani da obrađuju zakonodavstvo, postižu li dodatnu europsku vrijednost za Europsku uniju i za Europski parlament i ako da, onda moramo vidjeti kako ćemo ih tretirati. A to sam čula da će biti druga razina, ja mislim da je to kriva, mislim da bi to trebalo doći prije prvog, prve faze. Hvala, moramo braniti zastupnike komisije, jer smo prebacili ovu točku dnevnog reda, pa stoga predstavnici komisije nisu mogli biti prisutni. To je dosta često, e, to je dosta rijetko da tako nešto napravimo. Što se tiče agencija, na njih prenosimo sve više i više zadaća, a sve su i manje raspoloživa sredstva. I mogli bi napraviti jedan kvist ko vidi neku grešku u ovom pristupu, to jednostavno ne ide tako i moramo se unutar odbora još dogovoriti kako ćemo se obračunati sa svim tim, kako ćemo reagirati na to, jer ne možemo jednostavno tako nastaviti da se paušalno uvode rezovi. Naravno, kod nekih e, agencija tu mi pada na pamet jedna ili dvije agencije, gdje se sigurno mogu ostvariti uštede i koja ne daje veliki doprinos zakonodavnom e, postupku, no postoje agencije koje su od iznimne važnosti, koje su kronično, e, kojima kronično manjka sredstva, a kojima mi zatim još prenosimo još i više zadaća. To ne ide, onaj tko naručuje muziku, treba i platiti za nju na kraju i moramo se toga držati. Želi li izvjestiteljica još nešto reći? Dobro, zatvorit ćemo onda tu raspravu. Izvjestiteljica je već i naznačila datume 17. srpanj za ulaganje e, amandmana, 28.8. za rok za amandmane na mišljenja i 5. 5. rujna datum glasovanja u odboru. Želim vam svima ugodnu stanku za ručak. Molim vas da pripazite da svi imaju glasačke kartice. Nema nikakvih izlika za one koji zaborave svoju glasačku karticu, nikakve cipele na visoku petu ili nešto drugo što se može koristiti kao izlika. Glasat ćemo sa glasačkom karticom, nećemo brojati glasove.